Dear colleagues, uh, I would like to Uvaženi kolege, započela bih sa sastankom. Ne moram vam posebno uh, predstavljati našeg gosta, ali ipak ću reći da je danas s nama Franz Timmermans, koji je prvi potpredsjednik u novoizabranoj izabranoj Europskoj komisiji, koja je upravo započela sa svojim radom. Neki od vas su bili na saslušanju gospodina Timmermansa, tako da ovo zasigurno nije prvi puta da se s njime susrećete. Pozvali smo prvog potpredsjednika, evo, jučer je bio prvi radni dan nove komisije, tako da evo drugi radni dan, vrlo rano, zato što smo nakon saslušanja rekli da bismo željeli nastaviti sa dijalogom i da bismo s njim htjeli podijeliti naša očekivanja. No, prije svega, gospodine Timmerman, od vas želimo čuti što vi, kako se osjećate u komisiji eto, ovih prvih dana i koji su vaši planovi. Naravno, zainteresirani smo za teme koje spadaju pod područje naše nadležnosti, odbora za ustavna pitanja, no što god e, želite s nama podijeliti, bit će dobrodošlo. Sada ću vam dati riječ, a nakon vašeg izlaganja ćemo vrlo disciplinirano nastaviti sa našom raspravom. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Drago mi je da sam ovdje s vama i da mogu razgovarati s vama. Ovo nije saslušanje. Bio sam nedavno na saslušanju, to je moje nedavno iskustvo, ali danas sam ovdje kako bih čuo vas, kako bih e, poslušao vaše ideje o tome kako ćemo surađivati u sljedećih nekoliko godina. Očekujem da ćemo blisko surađivati iz e, niza razloga, no dopustite mi da najprije napomenem ono što je u ovom trenutku, ja mislim, najbitnije, a to je radni program komisije. Pripremat ćemo taj program u skorom razdoblju i e, Predložit ćemo raspravu o tome u kolegiju, te nakon toga donijeti odluku unutar komisije. Ja ću se potruditi da radni program komisije vrlo jasno odrazi, odrazi e, sporazum koji je gospodin Juncker postigao sa parlamentom, to jest deset prioriteta. Želim da radni program komisije jasno odražava iste prioritete i želim da svaki povjerenik ili povjerenica pripremi svoje doprinose te da se u svojem radu koncentriraju na tih deset prioriteta. Jer ako želimo promijeniti e, način rada, a smatram da to želimo, to je izrazio gospodin Juncker, ovo je posljednja prilika za komisiju da učini stvari drugačije. Želimo da, to, da se to već vidi u e, radnom programu za komisiju za sljedeću godinu i taj bi se program trebao koncentrirati na prioritete koji su definirani zajedno sa parlamentom. Jer vi ste između ostaloga i na temelju tih prioriteta podržali ovu komisiju. Glasali za ovu komisiju. I zbog toga želim da sve to stoji u radnom programu komisije. No, nećemo se samo koncentrirati na tih deset prioriteta, pokušat ćemo e, raditi na drugačiji način. Znate za novu strukturu sa podpredsjednicima, o tome se vodila velika rasprava između ostalog i u parlamentu. I naša je dužnost da vama sada pokažemo da je to bolji način rada, bolji način od onoga kako su radile dosadašnje komisije. Ono što sam ja primijetio u praksi u svojem e, prvom tjednu je da postoji ogromna volja od strane svih povjerenika da sustav doista profunkcionira. Jer vjerujemo da je to jedini način da komisija može pravilno određivati prioritete i koncentrirati se na te prioritete u svom radu. Isto tako mislim da će ova komisija biti više politička nego u prošlosti zbog toga što je ova komisija zapravo rođena u Europskom parlamentu za razliku od prethodnih komisija. Tako da to se mora odraziti ne samo u našem radnom programu, već i u načinu na koji ćemo raditi od sada pa nadalje. Naravno, najveći dio se još uvijek mora pripremiti, još moramo dosta toga definirati. No, definirat ćemo i način na koji ćemo raditi na zakonodavstvu i postoji privilegiran odnos između parlamenta i komisije i radit ćemo na njegovanju tog odnosa. No, smatram da je potrebno da parlament i komisija pozovu i vijeće u pripremu radnog programa. Jer tako stoji i u ugovoru da bi tri institucije trebale raditi zajedno. Odrađivati ono što je politički dogovoreno. I jako je važno za položaj komisije, a ja osobno smatram i za položaj parlamenta da vijeće, ne Europsko vijeće, već vijeće da aktivnije sudjeluje u pripremi i provedbi radnog programa te zakonodavnih postupaka. Ovo je moj kratki uvod, obećao sam da ću biti kratak. Te s obzirom da, na to da sam ovdje da razgovaram s vama, da nisam opet na, na saslušanju, onda bih vas zamolio da vi preuzmete riječ. Hvala vam. Kolege, ja bih vas e, samo željela podsjetiti da imamo 45 minuta za raspravu i stoga vas molim da budete disciplinirani. Zamolili smo koordinatore da vas obavijeste da imate maksimalno 3 minute za pitanja. Počinjemo sa pučanima. Prvi ima riječ gospodin Šeflin. Hvala vam, predsjednica. I u ime Kluba zastupnika Europskih pučana, gospodine Timmermansu, želim vam dobrodošlicu i drago nam je da ste prvo, najprije posjetili upravo naš odbor. Imam nekoliko pitanja koja proizlaze između ostalog i iz vašeg e, uvoda. Moje prvo pitanje o Europskoj građanskoj inicijativi. Znate da je taj instrument prošao kroz naš odbor i mislim da postoji prostora za e, bojazni oko toga kako se taj instrument provodi. Znam da je bilo do sada 17 takvih inicijativa, tek je jedna odobrena i od onoga što čujemo čini nam se da su pravila stroga, možda čak malo i možda se, ograno, možda se malo preograničavajuće tumače, nekad čak i sljedeći političku logiku, a ne pravnu. No, moram reći da prikupljanje milijun potpisa zahtijeva jako veliki napor pri organizaciji, a ako se inicijativa odbije, onda to uzrokuje razočarenje, a samim time i skepticizam kod naših građana. Cijeli cilj inicijative je bio da se uključe u promociju politika Europske unije, a zapravo na ovaj način pokazujemo da nismo baš spremni za to način na koji radi, način na koji funkcionira e, ovaj instrument može pokazati da je možda sudjelovanje građana ipak možda nije toliko traženo. Još drugo pitanje. Jučer u e, dnevne novine Times objavile e, jedan članak kritizirajući Europsku uniju, citiram, Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, bi trebao iskoristiti svoju moć i prisiliti gospodina Navračića da da ostavku. Ne bih ovaj časopis opisao e, kao dionika u Europskoj uniji, no čini mi se da ovo izgleda kao jedna direktna intervencija u postupke Europske unije, zato što se direktno propitkuje i Europski parlament, jer smo mi ti koji smo glasali za ovu komisiju, a indirektno također govori da Mađarska ne bi trebala uopće imati povjerenika. Eto, to je moje pitanje što vi mislite o tome. Te treće pitanje. Znate da postoji jedna neformalna skupina zastupnika europskih parlamenta koji rade na pomirenju europskih povijesti. Jučer smo imali sastanak i dogovorili smo se da želimo uspostaviti, e, definirati istinu i pravdu. To naravno uključuje i e, bivše komunističke države. Naravno tu govorimo o zločinima iz e, razdoblja komunizma, želimo da se to istraži, ali na isti način da se mm, kontroliraju, to jest istraže zločini nacizma. Neki od tih zločina su zločini protiv čovječnosti i ako budemo inzistirali, a smatram da moramo, ako budemo inzistirali da poštivanje ljudskih prava mora biti univerzalno, onda smatramo da se ovim temama moramo baviti na europskoj razini i da bi to spadalo u područje vašeg djelovanja. Hvala vam. Još jednom vas molim, vas podsjećam da se držite predviđenog vremena od tri minute. Sljedeća govornica. Hvala vam. Ja ću nastojati biti kratka zato što bismo željeli dozvoliti još jednom zastupniku iz našeg kluba da govori. E, govorit ću na talijanski jer znam da ćete me razumjeti. Prvo pitanje, bolja regulacija. Mnogo ste nam o tome govorili, vrlo općenito u vašem uvodu. A sada bih voljela čuti malo više o tome kako mislite raditi. Dakle, što dodati, što ćete ukiniti, što ćete pojednostavniti. Mislim da je puno posla pred vama i što želim čuti na koji način planirate raditi i kako očekujete da će funkcionirati suradnja sa odborom za ustavna pitanja. A druga tema, možda je preopširna da bismo sada o tome razgovarali. Rekli ste nam što mislite za vrijeme saslušanja o tome. Rekli ste dakle da treba raditi na tome da se e, što bolje provode, provodi ugovor s Lisabona prije nego što se krene u izmjenu. Još jednom ponavljam, u kojim područjima smatrate da treba inzistirati na provedbi budući da ćemo mi uskoro pokrenuti izvještaj o tome e, kako možemo surađivati u tom području mislite li da opet možemo govoriti o manje ili više dakle da se opet može istraživati načelo supsidijarnosti možda da se neki dijelovi koji su previše detaljni, neki propisi koji su previše detaljni da se možda ukinu. Hvala vam. Još vas jednom podsjećam da se moramo držati tri minute. A sada predstavnik ECR-a. E e, dobar dan, ja ću govoriti poljski, tako da dajem vam sekundu da si stavite slušalice. U našem klubu zastupnika volimo se koncentrirati na troškovnu učinkovitost propisa te na poštivanje nacionalnih parlamenta i građanskih prava. Tako da imam nekoliko pitanja u tom kontekstu. Nakon što ste postali prvi potpredsjednik Europske komisije, imate li konkretne ideje o tome koji propisi iz zakonodavnog programa Europske komisije bi trebali biti povučeni. Bismo li trebali e, izbjegavati centralizam, kao što ste rekli na saslušanju? Imate li konkretne ideje o tome koji bi propisi trebali biti povučeni? Zbog načela e, subsidijarnosti. E, moje drugo pitanje je sljedeće. Što nam možete reći o situaciji u kojoj imate prosvjed različitih nacionalnih e, zastupnika zato što se krši načelo supsidijarnosti. Kakav vam to signal šalje? Da li to znači da bi takav zakonodavni postupak, e, to jest prijedlog, trebao biti povučen? Te posljednje pitanje je već spomenuto. Europska građanska inicijativa. Rekli ste na saslušanju da čak i ako je inicijativa odbijena, da to ne znači da je politički dijalog samim time završen. Što nam možete reći u e, o tom dijalogu u inicijativi Jedan od nas. Možete li nam prikazati scenarij za konkretni politički dijalog u toj inicijativi? Hvala vam, a sada predstavnica kluba zastupnika Liberala. E, hvala vam. Gospodine Timmermans, želim vam dobrodošlicu u naš odbor. Vi ste mnogo puta rekli da e, želite da ugovor iz Lizabona pokaže sav svoj potencijal. Mene zanima, smatrate li da u nekim slučajevima može doći do parcijalnih promjena i koji su aspekti koje biste vi uzeli u obzir za promjene? Drugo pitanje je o vanjskom predstavljanju eurozone. Znate da neke zemlje članice imaju dakle žele da se ojača taj europski glas i zanima me jeste li već imali mogućnost da razmislite o instrumentima kako bi se riješile te poteškoće i kako bi se e, dao veći glas predstavništvu eurozone. Te zanima me možemo li biti aktivniji o jednoj temi koja mi se čini da je sve relevantnija. Gospodin Butros Gali je 1992. govorio o jednoj temi koja bi nam mogla biti interesantna i danas. On je tada rekao da ako svaka etnička, jezična, vjerska skupina ako bi svaki tražio svoj statut, eh, fragmentacija ne bi imala granica. I sve bi postalo mnogo teže i kompliciranije u ovom trenutku u Europskoj uniji najlazimo na neformalne i možda čak i neodgovorne e, stajalište kad se govori o e, secesiji određenih regija, određenih zemalja članica. Naravno da bi to narušilo cijelu europsku arhitekturu. I mislim da se moramo zapitati što bi to značilo za budućnost europske unije. Voljela bih da smo malo proaktivniji o tim temima i željela bih čuti vaše mišljenje na toj temi. Hvala vam, a sada u ime Ujedinjene ljevice, Đorđos Katrugalos. Hvala vam, ja imam dva pitanja vezana uz ekonomsko upravljanje te e, o situaciji sa kršenjima ljudskih prava. Kao što znate, sada imamo velik broj e, odluka Europskog e, odbora za socijalna prava, dakle to je odbor koji se bavi nadziranjem socijalne povelje i smatraju da dolazi do kršenja ljudskih prava, a između ostalog e, to i iz memoranduma. Isto tako imamo i odbor za ljudska prava vijeća Europe koji također definira da jako veliki broj ovih aspekata ove politike krši osnovna ljudska prava. Osim toga, tu su još dva izvještaja, jedan općeniti, a jedan specifični za Grčku, neovisnih stručnjaka Ujedinjenih naroda, u kojem također stoji da e, politike memoranduma krše brojne e, ugovore UN-a, uključujući i pakt za e, zaštitu ekonomskih, socijalnih i društvenih prava. Europski sud je nije direktno odgovorio na ta pitanja i izjavio da mjere štednje uključuju, e, koje su sadržane u memorandumu nisu europsko zakonodavstvo. I povjerenik Katajnen je također odgovorio na pitanje koje sam mu postavio da iz tog razloga ne samo temeljna povelja o ljudskim pravima te Lisabonski ugovor ne osiguravaju poštivanje tih prava. Smatrate li da mjere u ovim politikama koje su provedene od strane dva organa Europske unije, Europske komisije i Europske središnje banke, da se može reći da Europska unija ne provodi svoje propise. Je li možemo li reći da se povelja o temeljnim ljudskim pravima ne primjenjuje? I još bih htio komentirati o uvjetovanosti, uvjetima u ovim propisima u područjima gdje Europska unija zapravo nema svoje nadležnosti, to je recimo radno pravo, kao što najvjerojatnije znate, Europska komisija sada inzistira potiče grčku vladu da da učini nešto što nije legalno. Kako smatrate da je to moguće? Mi znamo dakle da su propisi orijentirani prema ciljevima, da ne smijemo imati preveliki deficit i tako dalje. Ali na koji način, kako možete nametnuti ovakvu e, političku agendu neoliberalnog karaktera bez odgovarajuće pravne osnove? i kako smatrate da možete promijeniti situaciju u kojoj se ljudska prava uopće ne povezuju sa pravilima o ekonomskoj, ekonomskom upravljanju. Hvala vam, a sada sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine Timmermans, E, učinili ste mi čast i odgovorili na francuskom kada sam postavio pitanje tijekom saslušanja, pa ću eto nastaviti, svi ste mogli pokazati kako lijepo govorite taj divan jezik. Imate misiju, oprostite, malo ću se usredotočiti na jednu te istu temu kao i tijekom saslušanja, ali to je definitivno jedan od aspekata kojima se bavite i koji je u vošoj nadležnosti. Gospodin Juncker je jako inzistirao na pitanju transparentnosti. Transparentnosti vaše funkcije. Mislim da ćemo se složiti da je transparentnost jedno od ključnih pitanja. To možda nije rješenje svih problema, ali je ključ pomjerenja sa europskim građanima, odnosno pomirenja između europskih građana i institucija. Transparentnost je zapravo preduvjet demokracije. To nije opcija. Sukobi interesa, općenita pitanja, funkcioniranja, sve se to svodi upravo na tu temu. Želio bih stoga čuti vaše mišljenje. Naravno, nećemo sve svoditi na tu temu, ali ipak postoje točke koje su važne. U povelji povjerenika postoje pitanja od posebnog interesa i obiteljska pitanja. Postoji određena dihotomija u izjavi koju ste nam poslali kao kandidat za potpredsjednika. Međutim, u tom dokumentu se kaže da E, zapravo određene teme imate pravo obirati ako se radi o nekom širem interesu. Kao prvi potpredsjednik, zanima me, iako ne sumnjam što ćete mi odgovoriti, ali svejedno želim postaviti to pitanje. Kao potpredsjednik, hoćete li se pobrinuti da nema nikakvih sukoba interesa u predmetima kojima se bave povjerenici, posebice ako se radi o nekim pitanjima koja bi mogla izazvati sukob interes i drugo, hoćete li raditi na tome da poboljšate e, koherentnost između povelje povjerenika i onoga što stoji u vašim osobnim izjavama. I posljednja stvar koju želim pitati tiče se registra lobista. Znate da e, i komisija i parlament imaju obvezu vođenja toga registra, vijeće je uspjelo izbjeći toj e, obvezi. Međutim, s obzirom na e, teme na koje naglasak stavlja Junkerova komisija, zanima me, jer se zapravo radi o obvezi, zanima me slažete li se s onime što je do sada rečeno i slažete li se da treba postojati obveza vođenja tog registra? Hvala. Hvala vam sad, gospođa Izabela Dinofi iz FDD-a. Hvala vam. Ja ću govoriti o transparentnosti, zato što smo iz našeg kluba predložili amandmane kako bismo o glasanju dakle, za predsjednika komisije i kako bismo izmijenili pravila koji e, predviđaju tajno glasanje o e, ocjenu imenovanih povjerenika. I to zbog toga što smo smatrali da ne postoji uvijek dosljednost između izjava i nakon toga konkretnih odluka i ponašanja. Tako da, kada se govori o maksimalnoj transparentnosti, o svemu onome što se odnosi za, prema europskim građanima i institucijama, ja bih voljela čuti što vi mislite o tome. Hvala lijepa. Govorit ću na nizozemskom. E, moje pitanje je sljedeće. Kako gledate na ovu novu situaciju? Gdje imamo podjelu ovlasti između pučana i socijalista i dogovor koji je donekle ublažen podjelom dužnosti između komisije i parlamenta međutim sada postoji novi sukob između federalista i konfederalista i tu sada postoji daleko veći jaz u parlamentu konfederalisti kao što sam ja ponekad se smatraju onima koji izazivaju probleme a mi bismo željeli da postoji malo drugačija situacija, da komisija bude jača od pukog tajništva. S druge strane, federalisti e, su oni koji u ovom trenutku povlače konce. Vi ste sada u toj ulozi i podržavate daljnje europske integracije Rečeno je da se neće ići dalje od Lisabona, međutim Europa ide dalje. I vidjeli smo da je sve više političkih područja, sve više oblasti i političkih kompetencija e, koje dolaze do izražaja. E, još jedno pitanje. Demokracija je fifty plus ali to znači i slušati i osluškivati nove glasove, nove trendove. Zanima me jeste li vi spremni to učiniti? kako ne biste samo nastavili ići u istom smjeru, hoćete li biti spremni revidirati neke prioritete i hoće li to doći do izražaja u vašim prioritetima? Završili smo prvi krug pitanja, vidjet ćemo hoćemo li imati priliku za drugi krug, a to ovisi o tome koliko dugo će trajati vaši odgovori. No, ja ću tra, nastojati biti što kraći, a ipak dati odgovor na sva postavljena pitanja. E, nastojat ću biti otvoren. E, kod nekih stvari još nismo došli do konkretnih zaključaka, tek smo na početku, ovo je tek četvrti dan nove komisije. Kao prvo, što se tiče Europske građanske inicijative, postavljena su dva pitanja. Gospodin Ujazdovski bio je potpuno jasan i citirao je ono što sam ja rekao tijekom saslušanja. Ja vjerujem da smo bili suviše formalni to je točno. Svaka reakcija na inicijativu pravno gledano bila je ispravna. E, postojali su zahtjevi da se dopusti ta inicijativa, a ako se zahtjevi ne ispune, e, pravna reakcija i odgovor potpuno je jasan. Takva inicijativa e, ne može se održati. No, iako sam to rekao, vidio sam situacije u kojima, iako nisu ispunjeni zahtjevi za građanskom inicijativom, činjenica da je tako puno ljudi uložilo trud da potpiše neki dokument, iznese svoje viđenje i e, da toliko puno ljudi želi da se Europa bavi određenim pitanjem. E, samo to treba biti poticaj za ovu komisiju da barem uđe u politički dijalog o toj temi i to zajednički sa Europskim parlamentom vi ste zastupnici europskog stanovništva i vi trebate biti uključeni ukoliko se pojavi takva inicijativa i barem mora postojati mogućnost za politički dijalog bilo u obliku javne rasprave ili u nekom drugom obliku. E, ja sam pogledao sva ta pitanja e, kad sam se pripremao za saslušanje i nisam pronašao niti jednu pogrešku u odlukama komisije pravno gledano. A istodobno sam se osjećao nelagodno zato što nismo koristili političku mogućnost e, u situaciji kada su se ljudi dali truda i rekli Europi slušajte mi želimo o nečemu razgovarati. To se treba iskoristiti kao mogućnost i aktivno pokrenuti raspravu sa europskom javnošću koja je zainteresirana za određene teme. I ako dopustite, to je način na koji ću ja to prezentirati kolegama u komisiji. Naravno, e, ja neću reći ne treba poštivati pravila. Pravila su pravila. E, mi smo čuvari ugovora i ne možemo zanemariti propise, ni pravila. Možda to nije inicijativa koju možemo podržati temeljem odredbi, ali to može biti sjajna mogućnost za otvaranje političkog dijaloga o jednoj temi za koju su europljani zainteresirani. Nisam vidio ovaj članak koji ste spomenuli koji je objavljen u New York Timesu, a odnosi se na kolegu povjerenika Navračića E, želio bih reći jednu stvar. Nije New York Times koji odlučuje o komisiji, a niti povjerenici, nego Europski parlament. Vi ste ti koji ste glasovali za ovu komisiju. I to je to. To je ono kako demokracija funkcionira. Ako postoje neka pitanja što se tiče država članica, mi ćemo biti vrlo konkretni što se tiče rješavanja tih pitanja. E, početkom tjedna sastao sam se sa novim ministrom pravosuđa Mađarske i rekao sam tada da postoje neka otvorena pitanja, mi ćemo ih razmotriti i vodit ćemo raspravu o tome. To je uloga komisije, da bude vrlo konkretna. E, moje stajalište će biti isto i što se tiče vladavine prava i temeljnih prava za sve E, države članice, svih 28. Sve one imaju pravo na isti pristup. Ako se pojavi problem, mi ćemo o njemu razgovarati, nastojati pronaći rješenje, e, poduzeti mjere koje su na raspolaganju komisiji, postupak od prekršaja ili e, neki drugi instrument kako bismo riješili takvu situaciju. Međutim, to mora biti nepristran i konkretan pravno uređen način. A što se tiče žučnih političkih e, rasprava, za to time se bave druge instance. Mislim da komisija mora biti konkretna u svom radu i osloniti se na pravne odredbe i pravne obveze koje su države članice preuzele. A ako su ih preuzele, moraju ih ispunjavati. E, što se tiče pomirbe u europskoj e, povijesti, to je jedna politička tema. Za mene osobno ovaj tjedan je jako važan, za sve nas. Ja se sjećam situacije prije 25 godina. Nisam mogao ostati u Nizozemskoj, morao sam otići u Berlin i vidjeti ono što se tamo događa. I e, nastojao sam e, reći e, mojoj djeci koji to nisu vidjeli, nisu imali priliku to vidjeti. Moj najstariji sin rođen je 89. Svi mi smo punokrvni europljani. Međutim, do prije 25 godina mnogi su živjeli u društvima u kojima nisu mogli izražavati vlastito mišljenje. Završili bi u zatvoru. I zato bi svatko trebao odvojiti barem dva sata da pogleda film, da slibne anderen, život drugih, da vidi što to znači živjeti u e, društvu u kojem vlada tiranija. Ja nemam nikakvu nostalgiju za e, prošlošću. Svi koji poznaju povijest ne bi je trebali imati. U tijekom mog života mislim da se neće dogoditi e, značajniji povijesni događaj od ovog događaja kada e, su se dva odvojena europska dijela ponovno spojila i ujedinila. I zato trebamo poučavati našu djecu, e, naučiti ih da razumiju da postoji nešto u ljudskoj prirodi što vodi diktaturi ako ne budemo vrlo strogi i rigorozno primjenjivali vladavinu prava. I tu sada e, želim prijeći na drugo pitanje koje se odnosi na vladavinu pravo prava. Mislim da je iznimno važno da svaka pojedina država članica mora biti odgovorna e, što se tiče područja vladavine prava i e, temeljnih prava. E, svaka država članica potpisala je i ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima i mislim da je došao trenutak i da Europska unija pristupi toj konvenciji. Mislim da je to naša zajednička dužnost da se pobrinemo da svaka država članica bude odgovorna i da odgovorno primjenjuje odredbe povelje o temeljnim pravima i konvencije o temeljnim ljudskim pravima. Što se tiče ovog konkretnog pitanja koje se odnosilo na Grčku, e, mislim da možemo reći da je Grčka kao država članica odgovorna što se tiče same provedbe ovih odredbi. Ja neću biti sudac za to, to nije moja uloga. Ne mogu ja prosuđivati je li Grčka počinila povredu nekog od tih e, pravila. Ja ću pažljivo pratiti sve što se objavi u svezi s tim. Znam da ne samo grčko stanovništvo, nego stanovništvo u brojnim državama članicama trpi ogromne posljedice e, gospodarske krize. I e, činjenice da je financijski sustav e, skoro urušen. Znam da je za milijune u Europi situacija jako teška, u nekim državama članicama e, više od pola mladih je nezaposleno, ali to samo po sebi nije povreda ljudskih prava. To je grozna posljedica ogromne gospodarske krize. I moram e, čestitati Grčkoj na tome što je poduzela ogromne napore kako bi prevladala tu strašnu krizu. Oni koji iznose kritike i govore da se politika mora provesti, često zapravo previđaju ono što bi se dogodilo da se takve mjere nisu provodile. Ne radi se o tome da se nešto nameće e, programi štednje, a da nije bilo programa štednje, da bi, ne znam, sve bilo divno i krasno i ništa se ne bi dogodilo. E, to je zabluda i naprosto moram pohvaliti Grčku za sve što je poduzela u zadnjih nekoliko godina. E, to je dovelo do rezultata i to je jedini način da se ostvari napredak za stanovništvo. E, bolji zakonodavni propisi. Jasno ću vam reći, bolja regulacija ne znači nužno manje regulacije. Može značiti bolju, ali može značiti također manje. I možemo već sada vidjeti da bi bilo bolje imati jedan propis na razini Europske unije, a ne imati 28 propisa na dakle za svaku zemlju članicu. Tako da bolja regulacija ne znači da Europska unija mora činiti manje. No, postoji i mogućnost da učinimo nešto manje. U ovih 60 godina smo učinili jako puno toga i možda neke stvari danas više ne trebamo na razini Europske unije. Ja sam u pripremi E, programa za sljedeću godinu. Pitao povjerenike da jako dobro razmisle o tome postoje li određeni propisi koje možemo ukinuti, koje bi možemo maknuti kako bismo unaprijedili situaciju i to posebice za mala i srednja poduzeća koje se suočavaju sa velikim poteškoćama sa toliko propisa. No jasno ću vam reći Bolja regulacija znači bolja, ne znači nužno manje. Moglo bi biti čak i više na razini Europske unije. No, vjerujem da postoji mogućnost da se ipak smanji broj propisa, barem u određenim područjima. Moji kolege rade na tim e, temama i kada budemo mm, dovršili svoj rad, predstavit ću vam rezultate. provesti potencijal ugovora. To ću danas još jednom reći, zato što smatram da bolju regulaciju možemo ostvariti i kroz ugovor, dovršiti jedinstveno tržište, to također možemo učiniti s ovim ugovorom i to Europska unija treba. Raditi na projektima poput ovog od 300 milijardi, to također možemo raditi pod ovim ugovorom. Mislim da i e, svi, uključujući Europsku investicijsku banku, čekaju više posla, čekaju e, gospodarstvo koje raste. Za takve stvari nam ne treba izmjena ugovora. Postoji li mogućnost da se izmijeni ugovor? Da, možda ta, ta potreba ne postoji sada u ovom trenutku, no to se može promijeniti u godinama koje dolaze. Svijet se neprestano mijenja. možda ćemo morati reagirati na promjene. No u ovom trenutku smatram da treba raditi na gospodarstvu, treba raditi na tome da Europa ponovno ostvari rast, a ne moramo mijenjati ugovore da bismo to postigli. Nakon što sam ovo rekao, naravno time ne želim reći da u budućnosti neće biti potrebe za mijenjanjem ugovora. Što se tiče pitanja koje bi se akti trebali povući, Prerano je za to pitanje. Želim da svi povjerenici imaju vremena da to pažljivo prouče kako bismo onda imali potpuniju sliku koju vam onda možemo predstaviti na način koji je logičan i koherentan. A to će onda omogućiti pojedinim povjerenicima da rade na tome. Želim biti potpuno jasan ja sam e, kao prvi potpredsjednik odgovoran e, za bolju regulaciju međutim svaki pojedini povjerenik e, mora biti odgovoran za svoj dio ukoliko želimo biti uspješni svaki pojedini povjerenik mora sudjelovati u tome a isto tako i svaka pojedina glavna uprava i direktori glavnih uprava smatraju da su potrebni bolji propisi kako bismo mogli bolje funkcionirati u budućnosti. E, spomenuli ste žutu kartu i prigovore nacionalnih parlamenta. E, po mom mišljenju, to se na neki način može usporediti sa reakcijom Europske komisije na Europsku građansku inicijativu. Pravno gledano komisija ima pravo reagirati na taj način. Međutim, politički gledano nisam siguran da je uvijek mudro naprosto odbaciti e, žutu kartu nacionalnih parlamenta. E, ja se prepirem sa kolegama u komisiji o tome i razgovarat ću s njima o tome. Ako E, danas ću reći postoji nacionalni parlament koji vidi određene probleme sa komisijom i u potrebi žutu kartu onda povjerenik mora otići u taj parlament i objasniti što radi e, čuti saslušati i uvažiti kritike tog parlamenta jer ako nacionalni parlament E, poduzme određene aktivnosti i angažira se, onda mislim da zaslužuje da povjerenik dođe pred taj parlament, a ne samo da kaže mi ćemo to odbaciti i nastaviti raditi kao i obično. E, to ne znači da u slučaju žute karte da će se odmah povući prijedlog komisije. Ne. Smatram da komisija treba ući u dijalog sa nacionalnim parlamentom, a od toga će pogodovati i E, to će pogodovati i Europskom parlamentu u trenutku kada se pokrene zakonodavni postupak. E, o ugovoru iz Lisabona sam već govorio. E, vanjsko zastupanje eurozone. Tijekom saslušanja vodili smo razgovor i o tom pitanju. Moram reći da je e, prvi i najvažniji cilj da one zemlje koje sudjeluju u eurozoni, koje su članice međunarodnih organizacija, moraju zauzeti stajališta u međunarodnim organizacijama i to bi bilo veliko poboljšanje. Ako jedan glas jedinstven glas u tim organizacijama znači da imate manju kolektivnu težinu u tim organizacijama, to mogu zamisliti, da onda želite zadržati postojeći položaj u tim organizacijama. Međutim, to će funkcionirati jedino u slučaju ako vjerujete da ćete imati koherentno stajalište zemalja eurozone. Mislim da tu još postoji prostor za dodatna poboljšanja. E, što se tiče unutarnje organizacije pojedinih država članica, e, njihov ustroj je u rukama pojedinih država članica i njihovih građana. Ja nisam među onima koji apokaliptično govore o tome da neke države članice govore o unutarnjem ustroju država članica. Imao sam veliku povlasticu što sam u ovoj zemlji živio nekoliko puta i u prošlosti je ova zemlja pokazala da je u potpunosti sposobna rješavati pitanja unutarnjeg ustroja bez vanjskog uplitanja. I to nije imalo nikakvog negativnog utjecaja na europske integracije, europsku suradnju i druge države članice. E, nisam među onima koji smatraju da unutarnja zbivanja nužno imaju utjecaj na europske integracije. Naprotiv, e, činjenica da u Europi postoje granice među zemljama koje više nemaju status pozicija koje se trebaju braniti, odnosi među e, državama članicama su opušteniji. Tu ne postoji kontradiktornost. E, praktički postoji zajednički razvoj budući da postoji opuštenije stajalište u državama članicama prema raznolikosti i europskim integracijama. Tu ne postoje razlike, to je sastavni dio europskog razvoja. To se naravno na različite načine primjenjuje na 28 različitih država članica. E, htio sam samo reći da to nije nešto gdje Europska komisija treba imati određenu ulogu ili pravo glasa. Gospodine uloga transparentnosti. Mislim i da je gospođa Adinolfi također govorila o istoj temi. Mislim da smo se savršeno složili, e, barem Komisija Europski parlament, o samoj proceduri koju treba poštovati kako bi pojedinačni povjerenici e, koji su članovi ove komisije bili transparentnije. Ako imate prijedloge za poboljšanje situacije, komisija je spremna na dijalog s vama. Međutim, važno je naglasiti da odgovornost jest na predsjedniku komisije. Predsjednik komisije je odgovoran za svoje povjerenike, uključujući i mene. I na njemu je da vidi kako će se rješavati pitanje osobnih interesa i obiteljskih interesa. Dakle, zaista ne vidim zašto mislite da tu postoji kontradikcija. Možda možemo o tome još jednom razgovarati, možda nisam sasvim dobro shvatio u čemu bi se skrivao problem, ali vraćam se na tu temu zato što mi je zaista jako stalo do transparentnosti koja bi nam trebala pomoći da uvjerimo naše e, sugrađane koji su nam dali ovaj mandat da radimo na jednom transparentnom projektu i da su naši interesi interesi građana, a ne interesi koji su osobne naravi. I da nastojimo e, raditi u interesu svih, a to je definitivno transparentno. Što se tiče e, registra lobista, u potpunosti ste u pravu i ja ne mogu prisiliti vijeće da čini istu stvar kao mi. Međutim, mi duboko vjerujemo, dakle i komisija i parlament, da zajednički možemo pokušati uvjeriti vijeće da učini istu stvar. Jer mislim da imamo čitav niz aduta u ruci ako tražimo da se oni koji su angažirani u pripremi, na primjer, nacrta direktiva, nacrta zakonskih akata, ako su registrirani, ako znamo tko su oni. Mislim da mogu poboljšati situaciju tako što ću E, e, stvoriti situaciju u kojoj svi koji sudjeluju u pripremi e, i u radu, na primjer, radnih skupina i slično, daju svoju izjavu o interesima kako se ne bi dogodilo da postoji preklapanje interesa ili miješanje interesa kada se radi na određenoj zakonskoj inicijativi. Dakle, mislim da se tu još situacija može poboljšati. Dobro, Moram reći da govorite izvrstan nizozemski, gospodin Anemans. To je definitivno nešto što i nam je zajedničko. Svatko u ovome parlamentu ovdje je zato što postoje glasači koji su glasovali za te ljude, a glasači su glasovali temeljem programa, temeljem manifesta moja i vaša stajališta se razlikuju zato što dolazimo iz različitih političkih konteksta, ali ne mislim zato da demokratski gledano moja stajališta imaju veću vrijednost od vaših. Želio sam reći da ja predstavljam glasače, ali ispravljam se, vi predstavljate glasače i ja nikada ne bih eh, davao snažni ili veći status jednome na uštrb drugoga. Vaše pitanje je vezano uz federaliste i konfederaliste. Ne znam da li to zaista prikazuje e, široki raspon gledišta koja postoje unutar ovoga doma i složenost zbog koje je ponekad vrlo teško ostvariti napredak jest činjenica. Međutim, ja ne mogu razmišljati umjesto vas i ja ne očekujem da vi mislite za mene. Vi ste me stavili u kategoriju federalista koji želi punim, punom snagom naprijed, što možda nije dobra stvar i za pitanje okoliša. Ali dolazim iz zemlje koja se osvjedočila da je zapravo problem ponekad držati nogu na gasu jer kada pogledate u retrovizor vidite da vas nitko ne slijedi. U kontekstu svega o čemu smo danas razgovarali moramo se pobrinuti da smanjimo jaz između nas i građana, da taj jaza koji postoji bude što manji, moramo pažljivo osluškivati i moramo uzeti u obzir ono što govore, uključujući i one koji govore da smatraju da nam treba manje europske integracije i da bi bila dobra stvar zapravo da države članice možda ne, nisu toliko bliske. Međutim, postoje oni koji razmišljaju na taj način, a postoje zastupnici u parlamentu koji razmišljaju drugačije. E, ja mislim da je ono što se događa u ovome odboru i u parlamentu je definitivno e, od velike vrijednosti i da će pomoći našim građanima. Dragi kolege, imam još četvero govornika na popisu, međutim ako se složite da postavite pitanje unutar jedne minute, onda ćemo uspjeti. Gospodin Plenković je prvi, izvolite, molim vas jednu minutu, gospodine Plenković. Minutu, gospođo Hubner, evo čak dajem prigodu potpredsjedniku komisije da uzme slušalice, što je neobično čestitam mu na imenovanju. ono što bi me zanimalo je nastavno na ovo što je već rekao kolega schpflin tema pomirbe europskih povijesti i sjećanja. mi smo pisali prije par e, mjeseci predsjedniku junckeru tada kao izabranome pisat ćemo i vama i zamolili bi vas za potporu nevladinim udrugama koji se bave tom temom od strane europske komisije a drugo što me zanima je tema koja je vrlo bitna za funkcioniranje europske unije a to je najavljeni referendum u velikoj britaniji što o tome vi mislite i na koji način gledate na ovu temu e, pitanja slobode kretanja koja je jedna od najaktualnijih i politički najvrućih tema ujedinjenoj kraljevini kako to gledate kao korak naprijed ili korak nazad u projektu europske integracije? hvala. Hvala. Jedna minuta Pedro Silva Pereira. Smatrate li da će se moći mnogo toga napraviti u unapređenju političkog upravljanja Europe, a bez da se pritom mijenja Lisabonski ugovor? Te planirate li uključiti Europski parlament u odlučujućim trenucima? Europski projekt će doći u sljedećih nekoliko tjedana do znatne promjene sa promicanjem plana ulaganja vaše komisije. Kako vidite sudjelovanje Europskog parlamenta u postupku e, odlučivanja koji je toliko bitan, pogotovo na području ulaganja? Hvala vam, a sada Vivian Reding, jedna minuta. Samo da se vratimo na ono što ste rekli o Europskoj građanskoj inicijativi. U redu je voditi raspravu, čak i ako postoje određene pravne poteškoće, međutim ne bi li bilo dobro ipak provesti reformu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, tijekom vašeg saslušanja čula sam što ste rekli o mehanizmu vladavine prava i da nećete oklijevati da ga upotrijebite u praksi. Međutim, zanima me što biste učinili ako postoji sustavni problem na margini vladavine prava, drugim riječima ako postoji država članica koja maksimalno stavlja naglasak na nešto što je politički još uvijek prihvatljivo, ali ne i pravno. Biste li i tada intervenirali. I treće pitanje, jeste li već razmišljali o tome što bi se moglo učiniti sa člankom 51. povelje o temeljnim pravima? koja je logički uvijek u prvom planu ističe se kad države članice odstupe ili izađu iz okvira onoga što mi smatramo osnovnim pravilima i temeljnim pravima koja proizlaze iz povelje. I zadnje. Gospodine Timerman, ja sam htio reći da smatram da Europa prolazi kroz svoj najkritičniji trenutak svoje vrlo uspješne povijesti. Sjetimo se samo da 74% mladih mlađih od 24 godine nije uopće izašlo na izbore. A tom bi podatku mogli prodružiti još čitav niz podataka. Mislim da se nalazimo u stvarno ozbiljnoj situaciji. I dao bih vam dva savjeta, zato što smatram da komisija mora djelovati hitno. Prvo je voditi gospodarsku politike Europe. Niti Dragi, niti Trojka, niti Vijeće. Već komisija to mora učiniti. Gospodarsku politiku za Europu. Kako bi građani vidjeli da imamo gospodarsku politiku i da ćemo izaći iz krize. Druga stvar. Mislim da treba uložiti napore za mm, projekt integracije Europske unije. Istina je da postoje glasovi i čujemo ih, ponekad i viču na plenarnoj protiv europskog projekta. Ali ovdje ipak sjedi većini. Većina. Većina koja, politička većina koja želi napredak u europskoj u integraciji. Jer ako ne bude napretka, krenut ćemo unatrag. I naši građani žele vidjeti ta dva znaka. Žele vidjeti snažnju Europu. Hvala vam. Hvala lijepa. Veliko pitanje o mogućem referendumu u Ujedinjenoj kraljevini. Očito na britanskom je narodu da donese odluku. Evropska unija nije zatvor. Jedan od noviteta u sklopu ugovora iz Lisabona jest i to da imate pravo otići iz Evropske unije ako to želite. Ali istovremeno moram reći da bi mi zaista slomilo srce kada bi Ujedinjena kraljevina odlučila otići iz Europske unije. Zato što smatram da je to očito loše za Europsku uniju. Možda ne bih trebao imati mišljenje o tome, ali ako me pitate, mislim da bi to bilo loše i za Ujedinjenu kraljevinu, ali i na Britancima je da o tome odluče. Iz moje perspektive, mogu reći da bi to e, oslabilo poziciju Europske unije u svijetu, da bi to oslabilo našu mogućnost pregovora sa drugim svjetskim silama o pitanjima od izuzetne važnosti za europske građane i nisam siguran da bi se za Ujedinjenu kraljevinu poboljšala pregovaračka pozicija kada bi morala pregovarati sama za sebe. I Pitanje e, slobode kretanja je od e, vrlo velike važnosti, o tome se mnogo sada govori. Sloboda kretanja je jedan od kamena temeljaca Europske unije. Bez slobode kretanja teško je zamisliti kako možete imati Europsku uniju. Međutim, imajući to na umu, ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da je ta, ta sloboda kretanja ponekad dovela do neželjenih posljedica za države članice i njihove socijalne sustave, odnosno sustave socijalne skrbi. To je realnost koju treba uzeti u obzir ako uistinu vjerujemo u europsku integraciju. I e, slažem se da trebamo europsku integraciju. Bez toga e, nećemo uspjeti e, osnažiti gospodarski rast koji bi trebao e, pomoći mnogim mladim evropljanima da pronađu radno mjesto. Moramo reindustrializirati Europu, moramo osnažiti europsko gospodarstvo i trebamo europske vještine za to. Međutim, ako ljudi u državama članicama vjeruju da imati europske vještine, imati jedno jedinstveno tržište predstavlja izravnu prijetnju njihovom preživljavanju, njihovim sustavima socijalne skrbi, e, njihovoj sigurnosti u nacionalnim okvirima, onda neće dati podršku europskoj integraciji, neće dati ono što vi i ja želimo, a to je dinamičnija Europa, aktivnija Europa u tim područjima. Dakle, suočavamo se sa ozbiljnim problemom. Vrlo je teško, vrlo je lako stvoriti lažnu dihotomiju između onih koji žele slobodu kretanja i onih koji kažu da je sloboda kretanja nešto što ima previše negativnih učinaka. Mislim da trebamo da apsolutno trebamo slobodu kretanja, to je jedan od kamena temeljaca, ne možemo bez toga, ali istovremeno moramo biti iskreni i otvoreni oko činjenice da moramo se e, uhvatiti u koštac sa nekim od mogućih negativnih posljedica koje sloboda kretanja može imati, posebice na sustave socijalne skrbi u nekim državama članicama. Mislim da je to prvenstveno nacionalna odgovornost, ali komisija bi trebala biti spremna pomoći državama članicama da razmotre mogućnosti i pronađu rješenja koja bi mogla biti primjenjiva. Što se tiče paketa od 300 milijardi, e, sasvim je jasno da će Europski parlament biti uključen. To je projekt koji je rezultat dijaloga predsjednika Junckera i Europskog parlamenta. Što se tiče izmjena i dopuna ugovora u kontekstu Europske građanske inicijative, e, reforma Europske građanske inicijative bi tražila vjerojatno određene izmjene u ugovorima, ali dajte mi malo vremena da razmislim. To je jedno od ključnih pitanja koje ste mi postavili, ali moram se, e, moram razmisliti. E, javit ću vam se povratno s odgovorom. Želim samo reći da u tom propisu možemo imati e, još i više političkog dijaloga ako građani temeljem Europske građanske inicijative odluče aktivnije sudjelovati. Što se tiče vladavine prava i članka 51. E, pratim Um, ovakve teme i znam da su ljudi jako emotivni kad se radi o tim temama. Međutim, moje stajalište je sljedeće. Želio bih iskoristiti svaku mogućnost za dijalog kao povjerenik s državama članicama ako u tom području imamo značajne probleme. I slažem se, gospođo Reding, da ponekad su, uh, se radi o nijansama jer e, jasno iskazivanje problema nije kršenje konkretnih prava, ali je protivno duhu onoga čemu e, težimo, odnosno što smatramo europskim standardom. I da, to bi bilo dio dijaloga. Međutim, mislim da zaista treba započeti s dijalogom. Mislim da nije od pomoći nadvikivati se sa državom članicom u javnom prostoru. To nije nešto što bi dovelo do željene promjene. Mislim i vjerujem zapravo u strukturirani dijalog koji se temelji na dubinskoj analizi i preciznim pitanjima i koji će državi članici dati priliku da reagira i riješi svoje probleme ono što nam treba. Ako naravno sve ostalo e, propadne, onda naravno ćemo se pozvati e, na članak 51. povelje o temeljnim pravima i članak 7. ugovora o Europskoj uniji. I na kraju, da, mi kao Europska unija imamo problem. Jer neprestano iznova na europskim izborima u čitavom nizu država članica premalo ljudi zapravo izlazi na birališta. To je problem europskog društva kao cijeline. To nije problem Europskog parlamenta samo. Imamo tu priliku, eh, vi i komisija, da u sljedećih pet godina pokušamo premostiti jaz i približiti ljude onome što činimo. Moramo promijeniti način na koji radimo. Kažem to kao član komisije. Sto posto se slažem sa Jean-Claude Junckerom kad kaže da je ovo posljednja prilika koju imamo. Možda čak nemamo na raspolaganju niti pet godina da to učinimo. Trebamo promijeniti način na koji radimo, trebat ćemo se usredotočiti na stvari koje su bitne europskim građanima u kratkom roku, kako bismo bili sigurni da ponovno možemo pokrenuti gospodarstvo, da možemo ljudima omogućiti zapošljavanje, posebice mladima. I da, to će tražiti više europske integracije u određenim područjima ali isto tako tražit će i više discipline od parlamenta Europske komisije u nekim drugim područjima koje nam se možda čine dobrima da ih zadržimo, ali možda ne služe postizanju ciljeva koje si je zacrtao gospodin Juncker, a u skladu s mišljenjem vašeg parlamenta. Hvala vam lijepa u ime svih nas prisutnih. Jako nam je drago što ste rekli da ćete se ponovno vratiti, ali vjerojatno ćemo vas pozivati i češće nego što ćete se moći odazvati. U svakom slučaju, kad god želite doći, čak i ako niste pozvani, slobodno dođite, mi smo spremni i veselimo se nastavku našeg dijaloga i jako cijenimo vaš stav spremnosti na dijalog. I um, predlažem da završimo tradicionalnim pljeskom.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 Dragi kolege, nastavljamo sa sastankom. Oni koji moraju otići, ljubazno vas molim da učinite to što tiše, zato što imamo pretrpane raspored i željela bih nastaviti sa sastankom. Imam nekoliko informacija koje su važne za članove ovog odbora. Dakle, moram vas informirati o odlukama koje su donijeli koordinatori tijekom dva sastanka. E, ljubazno molim one koji žele čuti ova priopćenja da ostanu, a druge da im to moguće. Prvo, na sastanku 6. listopada donijeli smo odluke o sljedećim izvješćima. Odlučili smo da, odnosno koordinatori su odlučili da imaju provedbeni e, izvješće o provedbi Europske građanske inicijative, odnosno E, uredbi e, i to će odraditi Georgi Shopflin iz EPP-a. Također je donesena odluka o izvješću o poboljšanju funkcioniranja e, arhitekture Europske unije temeljem potencijala iz ugovora iz Lisabona, Elmar Brok iz EPP-a i Mercedes Breso iz Socijalista i Demokrata su zadržani, zatim vlastita, izvješće na vlastitu inicijativu o mogućim razvoju i prilagodbama e, trenutačne institucionalne arhitekture Europske unije, e, izvjestitelj Gajfer Hofščat iz Aldea, zatim odluka o zakonodavnom prijedlogu za reviziju e, ugovora, jedinstveno sjedište Europskog parlamenta, to izvješće ide EKR-u. Zatim imamo izvješće na vlastitu inicijativu o institucionalnim implikacijama novih mehanizama ekonomskog upravljanja kako poboljšati demokratsku odgovornost. To je izvješće koje predlaže GUE i George Katrugalos će biti e, izvjestitelj. Također smo se složili da e, nominiramo Ramona Huaregoja Tonda iz Socijalista i Demokrata kao novog izvjestitelja koji će zamijeniti Davida Martina koji e, će e, govoriti o zakonodavnom izvješću o pravu Europskog parlamenta e, o pravu istrage Europskog parlamenta, a još uvijek čekamo stajalište vijeća i komisije. Što se tiče zakonodavnog izvješća o europskom izbornom pravu, e, to je nešto čime će se baviti dva izvjestitelja, jedan iz EPP-a, drugi socijalista i demokrata. Zatim smo 6. listopada također odlučili o saslušanjima i misijama. Što se tiče saslušanja, imat ćemo saslušanje o Europskoj građanskoj inicijativi početkom sljedeće godine. Također ćemo imati saslušanje o institucionalnim posljedicama novih mehanizama ekonomskog upravljanja i ulozi Eurogrupe, e, kako poboljšati demokratski legitimitet. To će biti u suradnji sa Ekonom i E, također se se odvijati u proljeće 2015. godine. Također ćemo imati saslušanje o institucionalnoj budućnosti Europe u okviru sadašnjih ugovora i onkraj sadašnjih ugovora. Održat će se ili u travnju ili u svibnju i isto tako smo se složili o saslušanja manjeg obima koji su povezani sa onime čime se bavimo. Dakle, pristupanje ECHR-u u e, ožujku ili e, travnju i zatim pristupanje Unije Europskoj socijalnoj povelji u lipnju 2015. Zatražit ćemo od konferencije predsjednika, kad govorimo o misijama, da u veljači ili ožujku e, se organizira misija u Rigu vezano uz latvijsko predsjedništvo i misija u Berlin E, u lipnju 2015. godine, to je u prvom dijelu sljedeće godine, a dogovorili smo se načelno da ćemo u drugom dijelu sljedeće godine organizirati putovanja u Washington i, London, i, London. E, danas tijekom drugog sastanka koordinatora dogovorili smo se da ćemo dati mišljenje o javnom pristupu dokumentima što povezujemo sa Libeom i Jurijem ali glavni vodeći odbor je Libe, to će odraditi e, GUE, ako se ne varam gospodin Šolt će biti e, izvjestitelj. Također smo se dogovorili oko izvješća koje predlažu zeleni, ispričavam se E, nemam točan naslov, ali radi se o transparentnosti, odgovornosti i demokraciji, ako se ne varam. Složili smo se oko izvješća, ali konačna odluka je odgođena do daljnje rasprave, koja bi se trebalo držati u određenim klubovima zastupnika i zatim smo se dogovorili za prijedlog za rezoluciju gospođe Bicoto o jedinstvenom sjedištu Europskog parlamenta će biti obrađeno u sklopu zakonodavnog prijedloga Dakle, da budem jasna, naša rezolucija će se zapravo kombinirati sa e, zakonodavnim izvješćem na vlastitu inicijativu. I također smo se složili oko sastava radne skupine o poslovniku, zato što smo uspostavili radnu skupinu o, za poslovnik na sastanku u listopadu i danas smo se složili da e, nezavisne članove treba pozvati da prisustvuju sastanku kao promatrači dakle da imaju status promatrača. Ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo ovo usvojiti na kraju sastanka. Ne vidim da se e, netko javlja za riječ i zato predlažem da krenemo na četvrtu točku, što je zapravo e, usvajanje e, zapisnika sa sastanaka iz srpnja i rujna. smatrat će se da su odobreni ako do kraja ovog sastanka ne bude nikakvih primjedbi. To je sve što se tiče našeg odbora. Sada bih željela da prijeđemo natrag na glavnu temu e, današnjeg sastanka. To je naša radionica i pitanja vezana uz izazove osnivačkih ugovora e, u godinama koje su pred nama. Prelazimo na onaj dio koji je posvećen europskoj demokraciji. To je naš treći panel danas i počet ćemo sa Lučanom Badim sa sveučilišta u Pisi i Europskog instituta iz e, Firence. On će biti prvi govornik e, na ovu temu i govorit će o eurostranačkom sustavu nakon izbora 2014. godine. Gospodine Bardi, izvolite. Uh, uh, Hvala vam. Ja sam pripremio prezentaciju, nadam se da ćete je vidjeti na uh, ekranu. Ovo je prezentacija o razvoju stranačkog sustava nakon izbora za Europski parlament koji su održani ove godine. Zašto? Pa mislim da ne moram baš previše insistirati na tome. Vjerujem da svi u ovoj prostoriji znaju za problem demokratskog deficita na razini Europske unije. Taj problem još i dan danas postoji i kao što smo čuli u komentarima ostalih eh, današnjih panelista, taj je deficit još veći eh, s obzirom na to da Evropska unija ima sve veće, eh, sve više nadležnosti. Kada su prvi put održani europski izbori, nadali smo se da će Europski parlament imati više ovlasti, te da će moći birati između različitih političkih rješenja, te da će to postati više političko. No to se, mm, po mojem mišljenju, još uvijek nije dogodilo. Dakle, kad kažemo da je nešto normalno, u normalnim demokracijama stranke se tako ponašaju, a stranke funkcioniraju u zajedničkom stranačkom sustavu. Mi kao znanstvenici smatramo što više struktura, što više, što je stranački sustav strukturiraniji i institucionaliziraniji, to će bolje funkcionirati. Stranački sustav se sastoji od dvije glavne e, komponente, jedinica i strukture. Jedinice su stranke, i jednom kada znamo otprilike kako izgledaju ideje, poznavajući strukturu, možemo dobro razumjeti cijeli politički sustav. Postojanje stranačkog sustava se može smatrati preduvjetom za demokraciju, a razlozi zato su sljedeći. Stranački sustav garantira znači zastupljenost, stabilnost i rezultate te legitimitet e, rezultata. I sve su to važni, sve su to važne komponente demokracije u zemljama članicama. I zapravo bi tako trebalo izgledati i na razini Europske unije. Dolazimo do izbora 2014 cilj ove e, prezentacije jest vidjeti koji je bio učinak ovih e, izbora. Očekivalo se da će ovi izbori biti revolucionarni. Dakle, da vidimo koji je bio utjecaj tih izbora na stranački sustav u Europskoj uniji te na ulogu promicanja demokracije u Europske unije. Kako ćemo to učiniti? najčemo ćemo sagledati jedinice, to jest stranke, a nakon toga će moj e, kolega, gospodin Kolosi, analizirati pojedine stranke. I pokušat ćemo analizirati uključivost stranika. Ideja je da što je ta uključivost veća, to bolje. Što su stranke uključivije? Znači da su homogenije i to znači da postoje onda u više e, država. A da bi stranka mogla funkcionirati dobro na razini Europske unije, mnogi smatraju da bi ta stranka trebala biti europska stranka kad se govori o unutarnjoj strukturi. Zatim ćemo sagledati i e, neovisnost stranaka, to jest ovisnost o e, najvećim nacionalnim izaslanstvima. Što je ta e, neovisnost niža, to je bolje. To jest što je ovisnost niža, to bolje. Zašto? Zato što smatramo da velika nacionalna izaslanstva se snažno opiru transnacionalizaciji. I stoga, ako recimo postoje velika nacionalna izaslanstva, na primjer u klubu zastupnika Pučana, da će taj otpor biti veći. Da vam pokažem nekoliko brojki. Ovo su podaci koje smo prikupili, a podaci se odnose na uključivost stranačkih e, klubova u Europskom parlamentu te podaci o njihovoj ovisnosti o velikim nacionalnim izaslanstvima. Prvih šest e, stupaca vam daju podatke o uključivosti, a posljednja dva stupca odnose se na 2009. i 2014. godinu i podaci se odnose na postotak najvećeg izaslanstva u klubu. Prva tri kluba, Europski pučani, socijaldemokrati i liberali, su oduvijek bili vrlo uključivi. I ne samo zbog toga, ali ta se tri kluba smatraju dakle središnjim klubovima među svim klubovima zastupnika Europskog parlamenta, barem u našim akademskim krugovima. Zatim e, Ujedinjena ljevica, zeleni, a sada i konzervativci. Oni spadaju u jednu srednju kategoriju, i ta tri kluba imaju predstavnike ne iz svih zemalja članica, imali su predstavnike iz znatnog broja zemalja članica, no to se također vidjelo kao veliko postignuće, zato što u velikom broju zemalja članica dobiti čak i jedno zastupničko mjesto nije jednostavno. Kao što znate, neke zemlje ne šalju više od šest zastupnika u Europski parlament u Strasburu i Briselu. Tako da i to moramo gledati e, kao nešto pozitivno. Te na posljedku imamo zadnji klub, to je FD ili sad ponovom FDD sa 7 od 28. To nije problem samo za e, politički klub, i za njegov opstanak, kao što smo vidjeli prošli mjesec, imali smo, čuli ste sigurno za poneke probleme. No ovdje opet govorim o akademskoj analizi i nikoga ne namjeravam uvrijediti. Ovo bi mogao biti potencijalni problem za cjelokupni stranački sustav. Ovdje govorimo o mogućem izvoru nestabilnosti. Ako stranački sustav ima osam klubova i ja se bojim da to znači za stranački sustav da možda stoji na rubu propasti. Da vidimo sada najveća izoslanstva. Kao što vidite, ponovno, dakle, prva tri kluba nisu toliko ovisna o jednom određenom izoslanstvu. 15, 11, 14, 16%. To su vrlo niski postoci. Zatim prelazimo na ovu srednju e, skupinu u kojoj se nalaze sljedeća tri kluba. I pozitivan razvoj u 2014. je činjenica da su konzervativci, dakle da je najveće izaslanstvo u konzervativcima čini 28,6%. Možda se neki e, članovi konzervativaca neće složiti s ovime, ali možda su i oni na putu transnacionalizacije, kao što pokazuju ovi podaci. FDD. To je ono što akademici zovu jednostranačkim klubom. To zapravo više ne postoji, nije im dozvoljeno da postoje no, kada izaslanstvo ima dakle, više od 50% članova u jednom klubu, može se pretpostaviti da će to izaslanstvo dakle, djelovati vrlo samostalno. Stoga kako klub funkcionira, to zapravo izgleda kao klub od, sastavljen od jedne stranke. Uglavnom su događaji iz prošlosti pokazali da je to bilo tako, da, se, je to tako funkcioniralo. A mi kao akademici moramo uzeti u obzir što se događalo e, ranije. Sljedeća tablica sagledava strukturu europskog stranačkog sustava e, na detaljniji način. Što ćemo sada učiniti? Dat ćemo vam neke mjere. Neke su prilično jednostavno, na primjer broj stranaka. I tu smatramo što manje, to je bolje. Zato što manje će biti e, disperzije i manje potencijalne nestabilnosti. Drugi skup mjera se odnosi zapravo traži vrlo jednostavnu, e, jednostavno objašnjenje. Dakle, broj efektivnih stranaka i to je broj koji uzima u obzir broj klubova ali i relativnu veličinu svakog od njih. I mi kao e, akademici ponovno smatramo da što je taj broj niži, to je bolje. Zatim, postotak neovisnih e, zastupnika ili onih koji sjede u jednostranačkim klubovima i to je također po nama broj kojeg volimo vidjeti da bude što manji. S obzirom na to da takav broj pokazuje otpor prema europeizaciji. S druge strane, postotak zastupnika koji sjedu u takozvanim ključnim grupama, ključnim klubovima Europskog parlamenta, taj postotak volimo vidjeti da što viši. Dakle, što je broj viši, to bolje. Ovo je e, ta tablica. Ponekad su brojke premale da se mogu vidjeti, no mislim da ovdje da se sve vidi što ovdje imamo? Imamo broj e, klubova u parlamentu. Smatramo, uh, moram reći da ovdje gledamo nezavisne zastupnike kao da su oni jedan klub, zato što je jednostavno e, jednostavnije izračunati neke druge pokazatelje. Ovo je proizvoljan izbor, no budući da pratimo kretanja, vidimo zapravo da se analiza ne mijenja. Ako vam se ovaj izbor ne sviđa, um, samo uzmite u obzir ove brojeve 8, 9, 10, 11 i vidjet ćete da to i dalje funkcionira. Dakle, ovdje vidimo trend uh, koji se nije promijenio od 1979. do 2014. Bile su neke manje varijacije, no sada nemamo jako puno vremena, tako da neću ići u detalje. Što se tiče ostalih pokazatelja, Izbori 2014. su imali najveći učinak na ostale pokazatelje. I to je nešto što je možda očekivano, to je bilo očekivano na političkoj razini, no nije se moglo predvidjeti e, strukturu. Ako pogledate ove brojeve, vidite da se vraćamo na strukturu iz 1979. kada je izabran prvi parlament. Tada je struktura stranačkog sustava Europskog parlamenta bila jednaka kao i danas, osim što se tiče nezavisnih zastupnika. A danas znamo da je mnogo teže, zapravo gotovo nemoguće, E, formirati jednostranačke, zapravo nemoguće je danas formirati jednostranačke klubove. Dakle, zaključak je da rast, kad govorimo o strukturnim e, obilježjima parlamenta, je došao do svojeg kraja 2014. sa nekim naznakama što bi se moglo dogoditi koje su se pojavile još 2009. Nemam više slajdova, tako da ću sada malo izimprovizirati svoje zaključke. Postoji jedna proturječnost oko toga što se može očekivati i što se zapravo događa. Dobro strukturirani stranački sustav je potreban za jačanje Europskog parlamenta. Oko toga se svi slažu. No, da bi stranački sustav bio učinkovit, kad govorimo o jačanju demokracije, tada on mora biti konkurentan i mora biti spolitiziran. Tako da ovdje opet imamo dvije stvari koje zapravo ne idu zajedno. Jer s jedne strane želimo imati veliku središnju, velike središnje klubove koji su liberalni, e, socijalisti, e, pučani, dakle sa što više tih zastupnika u tim klubovima, a s druge strane, ako doista želite imati konkurentne stranke, onda morate imati konkretnu oporbu. Tako da, Europski parlament bi u budućnosti trebao biti ili više strukturiran ili više politiziran. E sada to ovisi o tome na kakvom mjestu želite raditi. Moje mišljenje o tome je da na temelju mojeg iskustva. Bio sam odgovoran za koordinaciju prvog e, ispitivanja e, zastupnika Europskog parlamenta 1993. I znam koliko je tada bilo bitno imati e, snažne e, centralne stranke, to jest klubove i parlament je doista otišao mnogo dalje tako da si može dozvoliti da bude malo manje strukturiran, a malo više politiziran. Hvala vam gospodine Bardi. A sada prelazimo na Enrika Kalosija. On će nastaviti sa raspravom o klubovima u Europskom parlamentu i baš me zanima što ćete reći, koja će biti vaš zadnji konačni zaključak. Hvala vam lijepa i hvala na tome što ste me pozvali na ovu radionicu. E, u mom izlaganju govorit ću o odnosima između političkih klubova u Europskom parlamentu i europskih političkih stranaka. E, što se tiče strukture prezentacije, prvo ću iznijeti jedan uvod, u drugom dijelu govorit ću o povijesti i razvoju ovih dvaju struktura u Europi. U trećem dijelu govorit ću o međusobnom natjecanju između ta dva aspekta, zatim ću govoriti o suradnji, a potom iznijeti zaključke. Što se tiče strukture, 93. dva istaknuta znanstvenika rekli su da je moguće analizirati strukturu nacionalnih političkih stranaka i podijeliti ih e, na način da e, imaju tri e, različita ustroja. E, stranke e, na europskoj razini koriste isti takav ustroj sa tri aspekta. U e, političkim klubovima Europskog parlamenta imamo stranke koje su na javnoj dužnosti, zatim postoje političke stranke na europskoj razini, a to su one stranke izvan Europskog parlamenta i potom e, postoje i one stranke na terenu, nacionalne stranke. E, ne postoji mogućnost individualnog članstva u Europskom parlamentu, tako da zapravo E, nacionalne stranke zastupaju nacionalne političke stranke. Ovaj ustroj jako dobro funkcionira kada govorimo o odnosu između ova tri važna aspekta i kada postoji ravnoteža između ove tri uloge. E, u određenim situacijama ovaj ustroj ne funkcionira. E, stoga sam ovdje pripremio jedan drugi ustroj. Tu možemo govoriti o razini Europske unije, što bi bio četvrti aspekt nacionalnih stranaka. Više ne govorimo o tri različite uloge, nego govorimo o europskoj razini koja predstavlja zaseban aspekt nacionalnih stranaka. Više ne možemo govoriti o europskim strankama prema ovom okviru. Nekoliko riječi o samoj povijesti. Ovdje smo u Europskom parlamentu, tako da polazimo od toga da ste dobro upoznati sa povješću europskih klubova zastupnika i e, zato bih govorio o povijesti e, europskih stranaka, stranaka na europskoj razini. Ovdje imamo e, plavu crtu i to se odnosi na uredbu iz 2003. Tom uredbom je zapravo po prvi puta uvedena mogućnost e, da se iz fondova Europske unije financiraju političke stranke na europskoj razini. Ovdje možete vidjeti pet političkih obitelji koje su osnovale političke stranke na europskoj razini, možemo ih nazvati transnacionalnim federacijama stranaka, savezima stranaka, e, koje su uspostavljene, a mogu dobivati sredstva iz europskih fondova. E, nakon toga osnovane su brojne e, političke stranke. Što se zapravo dogodilo i što ove dvije različite skupine imaju zajedničko? Prije 2004. radilo se o proeuropskim političkim strankama, a u drugoj skupini većina novo osnovanih stranaka nakon 2004. imaju kritičko stajalište u različitim fazama europskih integracijskih procesa. Nekoliko riječi o natjecanju između e, klubova zastupnika i političkih stranaka na europskoj razini. Tu koristim e, tri različita pokazatelja. Financiranje, e, osoblje i e, obrana granica. Što se tiče financiranja, vidite ovdje prikaz i mogućnosti za primanje financijskih sredstava političkih stranaka E, gdje je to daleko izraženije nego u odnosu na političke klubove i e, političke zaklade. E, što se tiče ovog grafičkog prikaza možemo vidjeti da veliki iznos financijskih sredstava ide na klubove iako tu može doći do smanjenja pa bismo mogli reći da je da su klubovi Europskog parlamenta snažniji nego političke stranke ali tu će doći do smanjenja u trendovima e, Pogledajmo sada kakva je situacija što se tiče zaposlenika. E, u istoj liniji je politički klub i politička stranka na europskoj razini. Oni e, spadaju u istu političku obitelj. Ovdje imamo pučane kao politički klub, ovdje imamo broj zaposlenih u Europskom parlamentu, a ovo je e, Europska puška stranka kao politička e, stranka i ovo ovaj je broj zaposlenih. I tu vidite odnos između ove dvije brojke. Možete vidjeti da je klub 4,61 puta jači od EPP-a kao političke stranke. Isto vrijedi i u odnosu na sve druge političke obitelji, jer su svi ovi podaci, odnosno pokazatelji, veći od nule. Ako govorimo o zaposlenicima, e, klubovi e, pučena snažniji su od političkih stranaka na europskoj razini. Govoreći o kriterijima za osnivanje, zapravo postoje dvije vrste kriterija, kvalitativni i što se tiče e, političkih klubova i političkih stranaka u Europskom parlamentu. Međutim, e, kontrola nad kvalitativnim kriterijima je ex post kontrola. E, to znači da takva kontrola nije učinkovita što se tiče osnivanja novih političkih klubova, odnosno novih političkih stranaka. E, nekoliko riječi o kvantitativnim kriterijima. Tu se radi o ex ante kontrolama koje su vrlo učinkovite. Pogledajmo minimalne kriterije koje je potrebno ispuniti za osnivanje kluba. 25 zastupnika iz 7 različitih zemalja. Pogledajmo kriterije za političke stranke na europskoj razini. Kao što vidite, kriteriji su daleko niži. Samo sedam parlamentaraca, dakle e, zastupnika u Europskom parlamentu ili zastupnika u parlamentu ili iz regionalnih parlamenata iz sedam različitih zemalja mogu osnovati političku stranku na europskoj razini. To znači da e, će klubovi biti daleko više u mogućnosti da ostvare svoje ciljeve, dobit će e, više sredstava iz parlamenta, jer ukoliko se pojave nove političke stranke, one će dobivati sredstva iz Europskog parlamenta, također e, iz istog proračuna. Govoreći o suradnji između dvije eurostrukture, ovdje govorim o nečemu što nazivam europartizacija klubova, zatim prisutnost e, europarlamentaraca u e, tijelima e, političkih stranaka na europskoj razini i službenim odnosima između klubova i političkih stranaka na europskoj razini. Kakva je bila suradnja što se tiče eurostranaka. U 2013. je EPP je imao 265 europarlamentaraca. Od tih 265, 263 su bili članovi nacionalnih stranaka koje su bile članice EPP-a kao stranke. To je vrlo komplicirano, ali ovdje možete vidjeti postotak europarlamentaraca koji su članovi kluba a što se tiče e, i političkih stranaka postotak je 99,2%. E, što se tiče socijalista i demokrata možemo vidjeti da od 184 samo 162 su bili članovi nacionalnih stranaka koje su članice tog kluba, tako da je to 88%. Razlog je povezan s tim što je talijanska demokratska stranka u to vrijeme bila članica kluba, ali nije bila članica stranke. Ovdje možete vidjeti i e, podatke koji se odnose na eurostranke. Što veći postotak, to je veća snaga koeficijenta. E, pogledajmo osim toga prisutnost europarlamentaraca u političkim strankama na europskoj razini. Ovdje govorimo o strankama, kongresu i odborima. To može biti i vijeće, uprave i tako dalje. E, zapravo, e, svi europarlamentarci mogu sudjelovati sa pravom glasa, a ponekad i bez prava glasa u kongresu političkih stranaka na europskoj razini. E, tu postoje razlike u odnosu na odbore. Neke političke stranke dopuštaju europarlamentarcima da budu članovi odbora ili predsjedništva, a druge političke stranke ne omogućuju europarlamentarcima da budu članovi odbora odnosno predsjedništva, što znači da odnosi e, među dvije različite strukture na europskoj razini nisu identični. Ovdje možemo vidjeti i zadnje pokazatelje. Radi se o službenim odnosima između političkih klubova i političkih stranaka na europskoj razini. Pogledao sam e, statute političkih stranaka na europskoj razini i ondje možete vidjeti da u statutu EPP-a stoji da EPP ima službenu suradnju sa klubom, sa EPP-om kao klubom. Isto se odnosi i na stranku europskih socijalista. Oni imaju službene odnose sa klubom socijalista i demokrata. Isto vrijedi i za ALDE, EGP i tako dalje. Ako pogledate preostale tri političke stranke, oni nemaju službene odnose sa klubom. ECPM, EAF i MELD nemaju službene odnose sa e, klubovima u Europskom parlamentu. Zaključne napomene. E, klubovi u Europskom parlamentu snažniji su od političkih stranaka na europskoj razini, iako se njihova relativna snaga smanjuje. Općenito gledano, e, jači odnosi između klubova Europskog parlamenta i političkih stranaka na europskoj razini e, postoje u odnosu na one političke stranke na europskoj razini koje su osnovane prije 2004. Odnosi su slabiji što se tiče onih stranaka, većine onih stranaka koje su osnovane nakon 2004. Ovaj model e, sa tri uloge e, vrlo je koristan što se tiče analize eurostruktura koje su uspostavljene prije 2004. A drugi model e, model sa četvrtom ulogom nacionalnih stranaka je koristan za analizu eurostruktura koje su uspostavljene nakon 2004. I ako dopustite nekoliko preporuka za znanstvenike. E, nemojte više razmatrati stranke koje su osnovane prije 2004. E, kao modele za druge stranke. Mnoge od novih stranaka koje su osnovane nakon 2004. ne žele e, transformirati EU demokraciju u redovnu demokraciju, normalnu demokraciju koja postoji u nekoj zemlji. A što se tiče praktičara, Preporuka je malo složenija. E, članak 191. Ugovor, ugovora iz Maastrichta e, govori o tome da su političke stranke na europskoj razini važne iz dva razloga. Kao prvo, daju doprinos e, svijesti o Europi i kao drugo, izražavaju političku volju građana Europske unije. Međutim, što se događa ako je politička volja građana Europske unije protiv eh, europskog integracijskog procesa? To je ključno pitanje, jer puno godina smo naglasak stavljali eh, i znanstvenici i praktičari eh, samo na prvi dio tog članka. Međutim, postoji i drugi dio tog članka. Moja preporuka dakle da ne smatraju da stranke koje izražavaju osjećaje protiv Europe da su kontra legem. I osjećaji euroskepticizma su legitimni sastavni dio opće europske svijesti. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kalosi. Sada prelazimo eh, na izlaganje gospođe Balesteros. Koliko mi je poznato, vi ste stručnjak koji se bavi praktičnom provedbom ovih inicijativa, što je vrlo aktualno, e, te e, nam je iznimno drago što ste došli na ovaj sastanak. Thank you very much for giving me the opportunity. Hvala lijepa što ste mi dali priliku da predstavim rezultate studije ja sam Marta Balesteros, pravnica iz Španjolske. 22 godine već radim u Briselu e, na pitanjima prava Europske unije, uglavnom onima koji se tiču e, zakona o zaštiti okoliša. Radim u Milieu, što je zapravo konzultantsko poduzeće koje pruža savjet javnim institucijama o pravu i politikama Europske unije. bili smo zaduženi za pripremu studije, odnosno analize e, provedbe Europske građanske inicijative u prvom razdoblju njezine provedbe. Razlog zbog kojeg je uspostavljena Europska građanska inicijativa zapravo se skriva u ugovoru iz Lisabona i glavni cilj je omogućiti građanima Europske unije da sudjeluju u procesu donošenja odluka. Europski parlament želio je znati jesu li različiti kriteriji, odnosno uvjeti koji su definirani člankom 11. Drugim riječima, činjenicu da je potrebno imati milijun potpisa građana iz najmanje sedam država članica ili činjenica da je Europska građanska inicijativa ograničena na to da se od komisije traži da podastre zakonodavni akt, ali na komisiji je da odluči o tome hoće li to učiniti na koji način i isto tako e, je li e, poštovanje uredbe 211 iz 2011. godine pogreška je na slajdu e, uistinu kriteriji koji je, je moguće ispuniti ili predstavljaju previše. Dakle, glavna svrha bila je utvrditi je li Europska građanska inicijativa efikasan instrument za promicanje participativne demokracije Europskoj uniji. Je li to dovoljno demokracije? je li dovoljno da komisija ima moć odlučiti da predlaže zakonodavni akt je li trud za prikupljanje milijun potpisa previše je li previše restriktivno odrediti rok od godinu dana to su sve pitanja koja su nas zamolili da proučimo koja je logika eh, brojki? Studija se provodila od prosinca pa do svibnja 2014. Bilo je 46 europskih građanskih inicijativa, samo 28 ih je bilo registriranih, a 18 ih je odbijeno. Od njih dvije su bile uspješne koje su prikupile milijun potpisa, U dva slučaja komisija je odgovorila i niti u jednom od ta dva slučaja nije bilo prijedloga za zakonodavni akt. Dakle, nije bilo prijedloga za zakonodavni akt. Je li to ono što je očekivano od ove inicijative? To je ono što smo pokušavali analizirati. Pokušali smo također vidjeti e, gdje se skrivaju prepreke za organizatore koji bi mogli biti koja bi mogla biti eventualna rješenja, te smo nastojali izvući neke preporuke. Kao što sam rekla, naša metodologija bila sljedeća. Razgovarali smo s organizatorima, nacionalnim tijelima koja sudjeluju u organizaciji, predstavnicima europskih institucija, uključujući zastupnike u Europskom parlamentu iz tri različite stranke, glavno tajništvo komisije, E, ljudima iz tajništva odbora za peticije i sa predstavnicima Europskog ekonomskog i socijalnog odbora. Također smo koristili panel stručnjaka da potvrdi naše rezultate. Mislim da većina ljudi u ovoj prostoriji jest upoznata sa samim postupkom provođenja Europske građanske inicijative, pa neću ulaziti u detalje. Željela bih istaknuti samo jedan aspekt – da bi se Europska građanska inicijativa registrirala, najprije slijedi analiza komisije koja analizira sukladnost prijedloga ili s vrijednostima Europske unije ili s nadležnostima Europske unije. Nakon što se registrira, organizatori prolaze kroz cijeli proces prikupljanja milijun potpisa. Nakon toga ide druga faza analize, koju također provodi komisija i tijekom koje će komisija poslati prethodne zaključke o inicijativi i navesti namjere vezano uz inicijativu. Vidjet ćemo, to može izazvati određene probleme. Koji su ključni problemi na koje smo naišli? Za početak postoje neka horizontalna pitanja koja se pojavljuju tijekom cijeloga procesa, a postoje i određeni problemi koji se pojavljuju u određenim fazama. Najprije nekoliko riječi o horizontalnim pitanjima. Prvo pitanje tiče se uvjeta koji treba ispuniti prema uredbi, a to je da organizatori trebaju biti fizičke osobe koje će oformiti odbor. Te osobe imaju odgovornost ne samo za obavljanje samoga procesa, primjerice temeljem članka 13. organizatori su odgovorni za bilo kakvu štetu koju bi mogli izazvati u organizaciji Europske građanske inicijative, a slijedom odredbe u nacionalnom zakonodavstvu. To je vrlo široka formulacija i to se tumači osobno. Ako je moguće da se odbor organizira drugačije, da ima status pravne osobe primjerice, onda bi moglo doći do apsorpcije e, te odgovornosti od strane nekog drugog tijela. Isto tako, organizatori su odgovorni za zaštitu podataka i poštovanje odredbi o zaštiti podataka u skladu sa direktivom na snazi. Njih se zapravo smatra nadzornicima podataka. Dakle, bilo kakvi problemi s podacima koji nisu sačuvani ili zaštićeni na neodgovarajući način ili koji su zbog eh, nekog razloga došli u javnost, eh, bili bi zapravo odgovornost organizatora. Osim toga, moraju eh, otvoriti bankovni račun zato što moraju podasreti informacije o financiranju inicijative i podršci koju dobivaju. Dakle, moraju otvoriti račun na svoje ime. Trenutačno se pokreće inicijativa koja bi trebala pomoći da se to promjeni, ali u većini slučajeva sada otvaraju bankovni račun na svoje ime, što znači da oni osobno odgovaraju vlastitim sredstvima u slučaju da dođe do određenih problema. Prilikom prikupljanja informacija javlja se također dodatni problem zato što ljudi nemaju dovoljno informacije o tome što je Europska građanska inicijativa. Dakle, prilikom prikupljanja informacija, ti ljudi prvenstveno moraju objasniti što je to Europska građanska inicijativa, a onda od građana moraju zatražiti da potpišu konkretnu poticiju. Postoji dakle vrlo niska razina osvještenosti o samoj inicijativi i o tome bi se nešto moglo učiniti. Informacije o financiranju moraju biti podastrte, to je obveza koju imaju organizatori, međutim, to se ne provodi kako treba. Iako postoji uvjet transparentnosti, provedba tog uvjeta nije sustavni proces, već ovisi o eventualnim pritužbama koje je netko možda poslao komisiji, a to bi trebale biti pritužbe o, na primjer, nedostatku transparentnosti u informacijama o potpori. Evo, to su dakle problemi koji su identificirani. Kada se radi o registraciji inicijative, Glavni problem s kojim se organizatori susreću je sljedeći. To je zapravo nedostatak e, jasnih saznanja o pravnoj osnovi. Većina organizatora priprema prijedloge inicijativu, a da pritom ne uzima u obzir da mora postojati zakonska osnova većinom misle da je to povezano sa nadležnostima Europske unije i zakonodavnim okvirom Europske unije, ali e, sama inicijativa nije sastavljena tako da se vidi da se radi o inicijativi koja je usmjerena ko određenim zakonodavnim promjenama. Dakle, ne navode konkretan članak iz ugovora koji bi bio pravna osnova za inicijativu. Također nije im jasna, jasno područje primjene Europske građanske inicijative. Odnosi li se isključivo na zakonodavne akte? Ili se također tiče pitanja koja brinu građane i žele da se nađu na političkom programu političara. Ono što rekao gospodin Timmermans, ako je pitanje građanima važno, raspravimo e, o tom pitanju čak i ako se to ne može smatrati zakonodavnim pitanjem s određenog gledišta. Dakle, postavlja se to pitanje, ta dilema, je li nešto zakonodavni akt ili nije. Nedostajem također pravnih resursa te mogućnost da organizatori prevedu inicijativu, dakle postoji taj uvjet od minimuma e, sedam zemalja, što znači da inicijativu treba jednako prevesti na sve jezike, a to je organizatorima teško osigurati. Odgovori od komisije na registraciju nisu dovoljno usklađeni. Gledište je organizatora da ne postoji baš koordinacija između reakcije na prvu fazu, što, je to, što se odnosi na registraciju, i reakcija na faze koje slijede. Nakon što je prikupljeno, na primjer, milijun potpisa. Komisija, na primjer, može već na početku dosljednije reagirati zato što je u startu znala o čemu se radi i zna koje ovlasti ima i koje aktivnosti je već poduzela. Dakle, dio informacije u reakciji na prvu fazu može biti potpuniji jer e, slijedom nekih odgovora dobivenih od komisije možda se ne bi trebalo ići kroz cijeli proces prikupljanja milijun potpisa. Dakle, argumentacija komisije u ta dva koraka mora biti jasnija i bolje koordinirana. Tijekom prikupljanja potpisa da bi se prikupili potpisi na internetu mora postojati sustav za internetsko prikupljanje potpisa. Došlo je do značajnih poboljšanja. Komisija je e, razvila vlastiti sustav prikupljanja potpisa internetom, međutim postoje poteškoće u funkcioniranju toga sustava. I to je glavni problem u toj fazi. Prikupljanje potpisa u različitim državama članicama nailazi na dva glavna problema. Prvi problem je da su zahtjevi i potrebe država članica različiti. U nekim zemljama traži se neka vrsta isprave, identifikacijske isprave, a ponekad je građanima teško dati potrebne informacije zato što se, na primjer, jedinstveni identifikacijski broj smatra podatkom koji se može zlorabiti i građanin zapravo nema kontrolu nad onime za što će se informacije koristiti tijekom procesa. U onim zemljama u kojima je to uvjet, građani imaju manje šanse da sudjeluju u procesu donošenja odluka zato što neće sudjelovati u onoj mjeri kao u drugim zemljama u kojima taj uvjet nije potrebno ispuniti. Nedostatak usklađenosti dakle predstavlja problem. Isto tako postoje razlike u poimanju zaštite podataka. Primjerice u Bugarskoj neki od organizatora trebali su se registrirati kao nadzornici podataka, dakle dobrovoljci koji su tražili od ljudi na ulici da se potpišu. To je proces koji traje prilično dugo, tako da su zapravo imali manje vremena za prikupljanje potrebnog broja potpisa. I upravo zato je potrebna viša razina usklađivanja. Što se tiče provjere potpisa od strane države članice, to je faza u kojoj nisu izdvojeni nikakvi problemi. Izgleda da taj dio na nacionalnoj razini funkcionira prilično dobro. Nakon što je podnijeta građanska inicijativa organizatorima predstavlja problem sama svrha saslušanja. Zašto moraju doći? Ne da oni ne žele doći, ali ne razumiju koja je svrha saslušanja. Je li to predstavljanje inicijative, rasprava sa zastupnicima u parlamentu kako bi zastupnici u parlamentu mogli dalje gurati tu inicijativu? Je li to mogućnost razmjene mišljenja sa komisijom? Nije im jasno čemu to služi, nije im jasno mogu li povesti sa sobom stručnjake koji bi bili stručniji u svojim izlaganjima i dali više podataka o inicijativi ili se više radi o političkom procesu. Dakle, potrebno je pojasniti o čemu se radi. Također, nedostatak sigurnosti o onome što će uslijediti i o pravnim aspektima. Većina organizatora zapravo ne zna što se događa nakon što je podnijeta inicijativa. Što mogu učiniti ako se, na primjer, prijedlog ne uzme u obzir? Ne znaju da Europski parlament primjerice može vlastiti tim postupkom temeljem članka 225 ugovora od inicijative napraviti vlastiti zakonodavni prijedlog. Što se tiče preporuka, s praktičnog gledišta smatramo da bi bilo dobro uspostaviti centar za europsku građansku inicijativu koji bi objedinio nastojanja Europskog parlamenta, Europske komisije te Europskog eh, ekonomskog i socijalnog odbora i da oni pružaju potporu inicijativi u onim aspektima koje smo istaknuli. Pružanje informacija, primjerice o tome eh, kakav oblik e, registracije je potreban za formiranje odbora? Može li to biti organizacija civilnog društva, europsko društvo ili neki drugi oblik kako bi se na taj način riješilo pitanje odgovornosti koje više ne bi trebalo biti na plećima samog organizatora? Uredba bi se mogla promijeniti, članci 2 i 3 mogli bi pojasniti što je zapravo organizatora. U članku četvrtom mogla bi se unijeti poveznica sa Europskim centrom za Europsku građansku inicijativu. Kako bi odgovori Europske komisije bili bolje obrazloženi, mogu se dodatno izmijeniti i dopuniti određeni članci. Uz obvezu da komisija daje ciljani obrazloženja, možda bi bilo moguće također promijeniti i članak četvrti uredbe, da se e, jasno definira uloga različitih vrsta odgovora u pojedinoj fazi. Također treba poboljšati računalni program. Također smatramo da bi bilo dobro kad bi komisija preuzela inicijativu, ali mi kao dionici koji se koristi instrumentom i koji znamo što ne funkcionari, trebali bismo o tome obavijestiti komisiju trebalo bismo pružiti podršku organizatorima vezano uz prijevod inicijative. To bi mogli pružiti Europski parlament ili ekonomski i socijalni odbor. Komisija bi trebala inzistirati na transparentnosti financijske podrške na isti način na koji to funkcionira u registru transparentnosti e, i to ne bi trebalo ograničiti samo na pritužbe jer trenutačno zapravo postoji veliki broj pritužbi organizatora da nema dovoljno transparentnosti i također postoji tendencija da se neke inicijative politiziraju te da ih e, podržavaju političke skupine e, i različite druge skupine koje nisu u potpunosti transparentne u svojem radu. Neke od ovih prijedloga tražili bi promjenu u zakonskim propisima, primjerice članak 11. bi trebao pojasniti cilj, strukturu i svrhu saslušanja, tu bi možda mogao pomoći Europski parlament. Članak 11. ugovora mogao bi se izmijeniti i dopuniti kako bi jasnije definirao svrhu inicijative, odgovorio na pitanje je li svrha isključivo razvoj zakonodavnog akta ili također postoji pitanje prava da se postavljaju pitanja koja brinu e, građane i na koji način se ona mogu bolje rješavati. To je također nešto čime bi se mogla vjerojatno baviti sama uredba, ali budući da se spominje i o ugovoru, e, bilo bi dobro zapravo osnažiti e, pravnu sigurnost kroz ugovor. Evo toliko od mene, spremna sam odgovoriti na sva pitanja. Hvala. Molim gospodina Davida Coena sa e, sveučilišta u Londonu da preuzme riječ. Moram priznati da mi je drago što ipak mogu govoriti sada, a ne u šest pred kraj dana, ali mislim da bi bilo samo dvoje ljudi u prostoriji. Mnogo smo čuli danas o reformi institucija i demokraciji ja zapravo pokušavam na neki način govoriti o svakodnevnom poslovanju Europskog parlamenta, Europske komisije, institucija Europske unije. To je proces razvoja politika i priznajem da e, oblikovatelji politika trebaju informacije, stručnost, e, politički legitimitet kako bi progurali svoje programe i inicijative. Vaš odbor zatražio je da se osvrnem na zastupljenost interesa posebice od strane Europskog parlamenta. Na samom početku želim reći da smo mi na e, početku ovoga projekta. Većina ljudi govori o rezultatima koje su postigli na kraju projekta, međutim mi smo na samom početku. E, gledamo to s dva gledišta. Prvo je stajalište ponude, dakle raspodjela interesnih skupina unutar Europskog parlamenta, stav o registru o transparentnosti, e, podaci o saslušanjima, sadržaj, e, odnosno analiza sadržaja saslušanja, e, izdvajanje ključnih čimbenika. Želimo također istražiti neke od pretpostavki o ulozi institucija i interakciji s tim institucijama. Također nastojimo e, proučiti raznolikost interesnih skupina e, i povezanost sa naravi politika koje se razvijaju, u kojoj mjeri su određeni klasteri vidjeni u određenim odborima. Nastojimo govoriti o trijalozima, političkom procesu i kako su oni promijenili narav i vrstu aktera koji se pojavljuju, te na koji način možemo izdvojiti takve aktere, zato što zapravo možemo vidjeti tko su glavni igrači e, u političkoj raspravi. Također nastojimo govoriti o učestalosti interesa, učestalosti pojave određenih interesnih skupina i međusobne odnose odbora. Dakle, nastojimo promatrati klastare interesa e, i deklinirati ih kroz određeni broj e, politika. Također nastojimo pogledati tko lobira, gdje lobira, na koji način upravljaju tim procesom, na koji način potencijalno mogu poboljšati pristup i povećati raznolikost e, interesa ako to žele, ako žele zapravo da se čuje više glasova i možda na kraju ove prezentacije ćemo pokušati dati nekoliko prijedloga o tome kako bi registar transparentnosti mogli poboljšati. Druga strana ovoga projekta je nešto o čemu ne mogu govoriti danas, ali želim samo kratko reći o čemu se radi. Naime, provodimo sveobuhvatnu anketu svih e, zastupnika Europskog parlamenta, te bih zamolio gospođo predsjedateljice ako biste mogli podsjetiti zastupnike da odgovore na upitnik jer smo ga poslali početkom ovog mjeseca. Zanima nas s kime razgovaraju, zašto razgovaraju, na koji način razgovaraju. Nastojimo razumjeti što zastupnicima u parlamentu treba da bi oblikovali politiku politiku i koji su zahtjevi ovisno o tome jesu li oni izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, imaju li iskustvo u stručnim područjima, imaju li političko iskustvo, e, djelovanje u parlamentu e, tijekom određenog vremenskog perioda i e, isto tako je li njihovo političko podrijetlo i kontekst, odnosno no pripadnost određenoj stranci neki od uvjeta da ostvare ono što žele. Dakle, zapravo promatramo dvije strane, stranu ponuda i stranu potražnje, kako bismo na neki način dobili iznijasiraniji rezultat. Sljedeće godine svakako ćemo moći dati nekakve preporuke o tome što bi se zapravo trebalo učiniti u političkom procesu, posebice što e, Europski parlament može učiniti po tom pitanju u razvoju politika. Također ćemo uzeti u obzir akreditacijske podatke. Ako mm, nam postavite neka konkretna pitanja, to bi zapravo moglo biti od pomoći u daljem razvoju ovoga projekta. Ovdje možete vidjeti interesne skupine koje su trenutno aktivne u Briselu. To je nešto što je preuzeto iz baze podataka o transparentnosti u lipnju ove godine. Bilo je 6500 interesnih skupina koje su aktivno djelovale, odnosno e, bile registrirane i prijavila se dobrovoljno u bazu podataka. Ono što je vrlo zanimljivo da sam jutros provjerio podatke i ima ih već 6800. Dakle, baza podataka kontinuirano raste, kontinuirano se razvija i zapravo je uspjelo obuhvatiti veliki broj aktera koji su aktivni u Briselu. Ako razmislimo o ukupnom broju od 6500 ili 6800 organizacija, e, konzervativna procjena kaže da je to recimo pet osoba po organizaciji. Dakle, govorimo o tom čarovnom broju od 30 tisuća individualnih, dakle pojedinačnih lobista koji su djelovali u Briselu. Dakle, zapravo imamo tu situaciju gdje e, zapravo dva lobista, odnosno imamo odnos jedan na jedan između lobista i onih kod kojih pokušavaju lobirati, uskoro bi taj omjer mogao biti dva prema jedan u korist lobista. Dakle, e, možete vidjeti koji su osnovni interesi. Uglavnom se, na primjer, radi o sindikatima, e, e, strukovnim udrugama i slično u području trgovine. Skoro 50% organizacija otpada na to. Nakon toga idu konzultanti kojih je oko 600. Ono što je zanimljivo jest da, kao što većina vas zna, samo da pogledam. Ne uspijevam zapravo pokrenuti pokazivač možda zbog kuta iz kojeg gađam prema ekranu ali dobro, onda ću objasniti jednostavno da ne gubimo previše vremena. Ovdje zapravo imate sve odbore, AFKO, vanjske poslove, poljoprivredu, proračun, ekon i tako dalje. Kako idete niz ovu ljestvicu i pogledate sredinu, vidjet ćete Ekon, odbor za okoliš, odbor za zaštitu potrošača, odbor za trgovinska pitanja i odbor za industriju. Sva svi oni su visoko regulirani, vidimo visoku razinu interesa unutar doma neovisno tome uzmemo li e, odbor za industriju ili odbor za zaštitu potrošača, vidimo da je zapravo e, veliki broj e, registriranih e, zapravo koji imaju ekonomski interes e, aktivan u ovim odborima. Malo mi iznenadilo što kada se radi o odboru za zaštitu e, prava potrošača postoji samo 13% registriranih od ukupnog broja registriranih što otpada na nevladine udruge. Za za političke domene mijenjat će se i omjer. Ako pogledate, na primjer, vanjske poslove, pravosuđe unutarnja pitanja, vidjet ćete da E, udio nevladinih udruga postaje nešto uvjerljiviji i zapravo se polako uravnotežuje. Nemam dovoljno vremena, ali mnogo smo zapravo analizirali, odnosno provodili regresivnu analizu ishoda. Neovisno o tome radilo se o e, izvješćima na vlastitu inicijativu, željeli smo vidjeti kakav je konkretni e, fizički zakonodavni output i ponovno postoji izravna korelacija sa visokom razinom zakonodavne aktivnosti i velikim brojem skupina unutar samoga doma. Pripremili smo i privremeno izvješće ako nekoga zanima i to izvješće sadrži konkretnu analizu ovih pitanja. Još jedna stvar koju smatram vrlo zanimljivom tiče se zapravo političkog procesa u Europskom parlamentu. Na samome početku gledali smo na Europski parlament kao na drugačiju vrstu zastupanja interesa. Na ovom grafičkom prikazu zapravo vidimo da je svaka druga crta Europski parlament, a svaka prva Europska komisija. Dakle, e, odbor e, Europske komisije za poljoprivredu, odbor Europskog parlamenta za poljoprivredu i tako dalje. Vidimo izraženo u postocima model interesne zastupljenosti, vidimo da je zapravo svaki politički model vrlo sličan. Postoji veći broj internih ekonomskih skupina i uvijek su postoci e, znatno, odnosno malo viši za interne ekonomske skupine nego za nevladine udruge. Međutim, interesni klasteri su zapravo vrlo, vrlo slični. I zapravo je vidjeti da se Europski parlament izgradio kao vjerodostojni glas. Kada sam ja se započeo baviti lobiranjem ranih 90-ih, veliki dio političkih aktivnosti zapravo se odvodio u Europskom parlamentu, e, nekih 20-25% je otpadalo na Europsku komisiju, a ostalo na parlament. Sada je zapravo taj odnos 50%-50% i e, to je, mislim, rezultat e, razvoja u regulativi. Sve to stvara i interesantne politike, ali i interesantne mreže. I nije to dovoljno dobro analizirano, no smatram da je to nešto čime bi se mogli pozabaviti. A, svjesna sam vremena, tako da ću sada biti malo brži. Ovaj grafički prikaz vam pokazuje analizu klastera. Dakle, gledamo e, ukupan broj interesa u svakom odboru, te koja je vjerojatnost, ako ste recimo zainteresirani za e, odbor A, da ćete surađivati i u, u odboru B, C i D. I sad ako Interesne skupine imaju više informacija od vas zastupnika zato što e, sudjeluju, zato što se bave radom više odbora i prikupljaju samim time više e, informacija iz tih više različitih odbora. Gdje se e, preklapaju interesi tih interesnih skupina? Dakle, za one koji djeluju u kući, to jest u ovom domu, Dakle, ako pogledate gore e, lijevo, na vrhu, vidjet ćete kulturu, pravosuđe, vanjska poslove. To je prvi klaster. Dakle, blizu su, blizu su točki nula. I što ste bliži toj točci, veća je vjerojatnost da ćete sudjelovati u tome. Dakle, rekli smo pravosuđe, vanjski poslovi, kultura, zatim imamo drugi klaster to je dakle e, gospodarstvo, e, integracija tržišta, zaštita e, potrošača, zaštita okoliša i industrija. Tako da imamo dva jako snažna klasera i u principu nije čudno da im se preklapaju interesi i područja djelovanja. No tu se onda javlja za nas zanimljivo pitanje, za nas koji želimo razumjeti interesne skupine zato što ponekad ispada da oni imaju bolje informacije od samih, od samog izvjestitelja ili od samih e, službenika koji pokušavaju dakle upravljati tim pojedincima kad im priđu. A ako pogledamo nevladine e, udruge, oni imaju manje resursa, uglavnom se bave i jednim E, jednom temom i jednim odborom. Dakle, nešto se preklapa oko pravo, prava odbora za razvoj i e, za pravna pitanja, no malo su klasteri ipak slabije organizirani. Ovdje smo analizirali neformalne kontakte, htjeli smo vidjeti više suradnje neformalnim E, saslušanjima, dakle ne sastancima poput ovog danas, baš, nego baš pravim saslušanjima i raspravama. I moj e, pomoćnik je morao analizirati bazu podataka i pronašao je više od 2000 e, govornika koji su pozvani na oko dvjestotinjak događaja u parlamentu. Imamo više rasprava, više saslušanja i sve više govornika koji nisu iz institucija, a koji se pozivaju na sastanke. Možda je to zbog želje mm, da se čuje jedan stručni ili drugačiji glas. Eto, više akademika poput nas, više je predstavnika nevladenih organizacija. Libe, odbor Libe je odbor koji je pozvao najviše osoba koje nisu iz institucija oko pred, preko 900 e, gostiju. U prikupljanju podataka smo isto tako analizirali izvještaje u pet odbora. Prošli smo oko 300 izvještaja i manje od 2% izvještaja je konkretno navelo sve dionike. Tako da vrlo jasna e, preporuka, preporuka broj 1 Broj dionika koji su spomenuti u tim e, izvještajima bi trebali biti, e, malo bi trebalo poboljšati te brojke. E, dakle, tu su bili sugovornici iz organizacije Business Europe, zatim sindikati, udruga za zaštitu potrošača. Dakle, to su vaši tradicionalni sugovornici, oni su tu i popisani su u izvještajima. No, gdje su ostali za koje se također očekuje da dođu u, parlament. Tako da, evo, ubrzo ću zaključiti. Sve u svemu ovo je vrlo pozitivna poruka za Europski parlament. Ako neko proučava interesne skupine i pogleda SAD u jednu kraljevinu, Europski parlament zapravo ispada da je vrlo transparentna institucija i to je jako dobra vijest. Broj interesnih skupina se e, neprestano raste. Vidjeli smo dakle da u samo nekoliko mjeseci koliko smo radili na ovom e, projektu da je 300 novih skupina zabilježeno u registru. To je sve jako dobro. Dobro je da se e, profesionalizira njihova uloga i no, ako ćemo to prihvatiti, onda moramo prihvatiti i koje su posljedice te raznolikosti ili kako možemo unaprijediti raznolikost i kako možemo unaprijediti legitimnost pristupa ovom procesu. Nekoliko privremenih preporuka. To je nešto što sam čuo u proteklim raspravama je da bi Europski parlament trebao E, razmisliti na koji način olakšati nekim skupinama da dođu u parlament ako je neka tema u javnom interesu. Dakle, dozvoliti nekom još dakle daljnjim sudionicima da sudjeluju. Zatim aktivnosti koje uključuju više odbora. Dakle, možda iz različitih odbora da se okupe koordinatori, da se razgovara o tome tko, koga, ko je koga pozvao, tko dolazi u parlament. Što se tiče transparentnosti i legitimnosti, e, dobro je dakle, da imate podatke o interesnim skupinama, da vidimo e, o onima koji su agreditirani i koji nisu. Prije nekoliko godina sam razgovarao sa Janom Voles o zastupnicima koji su e, vodili dnevnik, dakle, o svakom dokumentu, svakoj osobi s kom su se susreli. Zatim, e, podaci bi trebali biti, e, trebalo bi im lakše prostupiti. Nama je trebalo, nama su trebali mjeseci da pročistimo bazu podataka i dođemo do konkretnih podataka. Tako da bi možda trebalo razmisliti o tome da se stvori jedna konkretnija javna e, baza sa konkretnim podacima. Zatim, zakonodavni otisak. Znam da se o tome govori već jako puno godina. I to se možda uklapa i u raspravu koju smo imali sa potpredsjednikom možemo pitati pojedince hoće li sudjelovati. Ne samo da kažu da su akreditirani u parlamentu ili u e, komisiji, već da kažu da idemo u odbor ABC, idemo u izaslanstvo DEF i tako dalje. Tako da se zapravo mora prijaviti svaki e, institucionalni kontakt koji su imali. Na taj način bimo lakše vidjeli detalje u toj mreži informacija. Isto Isto tako bismo trebali pitati da li igraju dvostruku ulogu. Neki dolaze iz tvrtki pa sudjeluju u radu nevladnih organizacija, tako dalje. Bilo bi dobro možda prikupiti podatke o svakoj njihovoj ulozi kada su došli u parlament. Što se tiče podataka, već sam rekao da imamo 300 novih registriranih eh, skupina samo u proteklih nekoliko mjeseci, no neke, neke od interesnih skupina koje su se registrirale na samom početku nisu nikada ažurirali svoje podatke, tako da bi možda trebalo inzistirati na tome. I možda govorim isto što i sam rekao ranije, ali eto, smatram da bi trebalo podatke ažurirati. Te na kraju e, možemo e, potaknuti zastupnike i službenike da bolje komuniciraju s onima, barem koji su akreditirani. Trenutačno nema podataka o sudjelovanju ili nesudjelovanju, to jest to nema troškova. Nisam još o tome dovoljno razmislio, no koje bismo poticaje mogli stvoriti za objavljivanje informacija? A da pokušam odgovoriti na pitanje o tome e, bili i vijeće trebalo imati pristup u ovoj bazi. Svi znamo, e, svi se govore, svi, svi govore da se u, vijeću ne lobira, no tamo se lobira, svi znamo za stalno predstavništva. No čak i kad bi oni imali pristup i kad bi oni bili obvezni prijavljivati lobiste, kako bismo pokrili cijelo nacionalno područje? Znam da je recimo u jednoj kraljevini interes za taj registor, registar vrlo, vrlo slab. Ne znam kako je u Njemačkoj. E, tako da u tome ima problema i ponekad treba paziti što se želi. Hvala vam. A sada ćemo preći na pitanja. Želite li nešto e, reći? Ja sam samo nešto htjela komentirati o e, temi građanskih inicijativa. Hvala lijepa. Što se tiče ove rasprave danas, problem je što imamo razno razne teme, a ja sam se pripremila za ovu temu Europske građanske inicijative. E, to je u svakom slučaju tema koja će biti na našem dnevnom redu. Budući da je vrijeme poodmaklo, željela bih iznijeti samo nekoliko napomena. E, s velikim veseljem slušala sam ono e, što je rekao potpredsjednik Timmermans e, u pogledu Europske građanske inicijative. Pristup dakle treba biti manje formalan, a više ići u smjeru političkog dijaloga. Željela bih spomenuti nešto što nas uvelike zanima. Bilo je nekoliko slučajeva gdje je komisija trebala ozbiljno shvatiti E, pitanja kojima se bavila građanska inicijativa. Jedna od inicijativa bavila se pravima manjina. Imala je široku podršku. Osim toga, postojala je građanska inicijativa koja se odnosila na e, TTIP, vrlo poznata, a e, problem je bio taj što se naprosto na koncu odlučilo da te inicijative nisu bile dopuštene. E, drugo pitanje je pitanje kojim bih se nadovezala na ono o čemu je govorila kolegica Reding. To je nešto što bih željela potaknuti. E, temeljem onoga što nam je na raspolaganju od komisije moramo razmišljati o izmjenama uredbe. Ne radi se samo o analizi koju smo danas čuli. Ja vam želim e, od srca zahvaliti na sustavnom radu koji ste nam ovdje predstavili, a koji će biti vrlo koristan. Gospodarski i socijalni odbor e, pažljivo je pratio e, taj proces i pučki pravobranitelj prati taj proces. Kontinuirano se osim toga održavaju radionice Postoji cijeli niz problema o kojima smo nešto danas e, čuli. Taj niz problema vrlo je dug, moramo proučiti pojedinosti. A ako to želimo, a mislim da je to svima nama u interesu, da doista imamo više građanskih inicijativa i da ovaj instrument građanske inicijative ide u onom smjeru koji smo svi željeli, onda su nam potrebne hitne promjene u samoj uredbi jer u protivnom postoji opasnost da će odumrijeti cijeli taj proces. Čuli smo danas brojke. Željela bih nešto dodati. U ovom trenutku u toku su samo četiri građanske inicijative a više od polovice podnesenih građanskih inicijativa ili su odbijene ili su povučene i zapravo uopće nisu funkcionirale. Stoga moramo točno pogledati kakva je situacija. I stoga molim da temeljem e, rezultata ove studije razmislimo o reviziji uredbe kao odbor i to da kao odbor i parlament tražimo izvještaj komisije sa stajalištem komisije o funkcioniranju građanske inicijative od stupanja na snagu ovog instrumenta. Međutim, to neće biti dovoljno. Moramo razmisliti i o tome kako preoblikovati taj instrument. Hvala. Ja bih e, počela sa onime što je gospodin Bardi rekao na samom početku, da, da je vrlo važno imati politički sustav za funkcioniranje demokracije. Moje pitanje u kontekstu europske dinamike i političkog, e, političkih stranaka i stranačkog sustava Možemo li reći da stranački sustav u Europi, uključujući i onaj Europskog parlamenta, zapravo i ne igra relevantnu ni značajnu ulogu u stvaranju ili e, pridonošenju stvaranja transnacionalne demokracije. E, demokracija u Europi nacionalne prirode, ali sad imamo stranke ili da, stranke koje funkcioniraju na nadnacionalnoj razini. No da li stranački sustav Europskog parlamenta doprinosi demokraciji na europskoj razini? Mislim da da. Situacija u kojoj se e, parlament našao kada je prvi put izabran, zapravo situacija koja je tada postojala, e, se promijenila do danas i danas od parlamenta i od političkog sustava očekujemo više. E, tako da odgovor je da, no pitam se je li, da li utječe dovoljno. I tu leži glavno pitanje jer iskreno a to na iskreno nemam pravi odgovor. Jer bi nam trebala vrlo široka sveobuhvatna reforma. Žao mi je što nisam bio jutros ovdje, da čujem i ostale govornike, no nažalost nisam uspio uhvatiti let. No osjećam da kako će se to promijeniti. E, moramo gledati na koji način moramo poboljšati tu situaciju. A mislim da prostora e, za poboljšanje ima. Pitam i to pitanje zato što kad gledam što se događa, to je naravno moje iskustvo, vjerojatno se razlikuje od zemlje do zemlje, no kad gledate nacionalnu razinu E, vidite komunikaciju koja dolazi iz Europe kroz kanale, partijske kanale. E, dakle, netko posjećuje sastanke na europskoj razini, no kad odete kući, to nije stranka s kojom vi e, komunicirate da doprinosite jačanju svijesti, da gradite Europu. Mislim da tu nešto nedostaje. Mislim da nešto nedostaje u načinu na koji ti kanali funkcioniraju. Mislim da nemamo mm, dobre rezultate koliko bismo mogli. Mogli bismo imati bolje rezultate u približavanju Europe našim građanima. U, mi u parlamentu ne shvaćamo koliko koliko se e, studija radi na ovu temu u akademskim krugovima. Možda bismo trebali imati više takvih e, rasprava. Jer smatram da je to doista korisno. Želi li još netko nešto komentirati? Jer u principu imam još jedno pitanje za gospodina Kojena. Čula sam od jednog Britanca da europske politike e, se događaju tako brzo. E, nisam mogla to vjerovati, inače nas optužuju za nešto posve drugačije. No, vi ste usporedili parlament sa Ujedinjenom kraljevinom, bio je jedan trenutak u kojem ste dali takvu usporedbu. No, moje pitanje je, odakle dolaze te interesne skupine? Da li se miču sa nacionalne razine zato što sve više e, nacionalnih politika je zapravo se definira na europskoj razini ili su te interesne skupine nešto novo ili su nešto posve novo dobro tu je zapravo nekoliko pitanja mislim da ovdje imamo tri stvari u proteklih 20 godina koliko ja proučavam interesne skupine e, dakle prije 20 godina se radilo na uspostavi e, jedinstvenog tržišta tada su nacionalne interesne skupine rasle i učile kako razgovarati sa Briselom. To je bilo prije 20-25 godina. Došlo je do profesionalizacije, došlo je do stvaranja jednog novog lobističkog stila. Nedavno sam bio u Washingtonu i i oni jednostavno ne mogu shvatiti e, do koje mjere se ovdje radi na izgradnji konsenzusa zato što uvijek dakle, treba naći um, dakle, zajednička područja na kojima se radi i oformiti velike saveze. U Briselu su bitne informacije uh, i vjerodostojnost. U Washingtonu su više koncentrirani na uh, novac. I sada nisam ja naivan, naravno da je novac važan i u Briselu, ako imate E, deset lobista i plaćate i odvjetnički ured i konzultante, naravno imat ćete više glasova, možete pripremiti tehnički izvještaj koji će imati bolji učinak u odboru, ali u Briselu je bitna vjerodostojnost. Um, dužnosnici i to je povjerenici u Briselu ostaju na svojim mjestima jako dugo godina. Tako da paze s kim razgovaraju i s kim ne razgovaraju tu isto tako imamo čitav niz zastupnika koji su izgradili cijelu institucionalnu memoriju i e, lobiste moraju paziti da ne ugroze taj ugled koji je do sada izgrađen. Tako da mislim da postoji stil, različiti stil lobiranja. Nije isti u Washingtonu, Briselu i Berlinu. I prilagođenje institucionalnim oblicima koje imamo ovdje. Druga, zašto imamo toliko lobista? zašto ovdje imamo 30 tisuća e, lobista, šest, preko 6 tisuća registriranih skupina. Zašto? Zato što ima toliko tehničkog zakonodavstva koje se stvara u Briselu. Tako da idete tamo gdje se rade politika i gdje možete utjecati. Dakle, možda ćete praviti cijeli postupak i onda se vratiti u nacionalnu regulatornu agenciju i objasniti zašto je to tako, ali u principu sve počinje u Briselu i tvrtke su jako svjesne toga. Tako da ulažu jako puno resursa, jako puno vremena u um, osposobljavanju svojih uh, ureda u Briselu. je li to bilo vaše pitanje? I sami ste rekli da je za vijeće to mm, izazov, a čula sam komentare da bi se zapravo i ministri mogli smatrati lobistima, jer oni su ti koji brane nacionalne interese. Tako da, da. Mislim da sada e, dolazimo sada do kraja. Moram reći da mi se čini da smo pogriješili e, time što smo vas e, sve pozvali u isti dan, jer stvarno o svemu ovome se može jako puno razgovarati. Ako imate i detaljnije verzije E, ovih vaših izlaganja. Voljela bih i da i to dobijemo. I mislim da će nam vaša pomoć stvarno biti potrebna. Tek počinjemo sada raditi na svim ovim temama. I drago mi je da e, smo čuli i vaše mišljenje. Morat ćemo analizirati dakle i promjene i rad institucija i iznutra, a svaki vaš doprinos će biti naravno vrlo koristan. Tako da pretpostavljam da kada se budemo približavali trenucima kada ćemo morati ići u dakle malo veću stručnost da ćemo vas sigurno ponovno pozvati. Hvala vam puno što ste došli, pružili ste nam doista jako puno informacija i ne samo informacija već i predstavili neke nove pristupe, neke nove ideje. Hvala vam svima što ste bili danas cijeli dan sa nama i hvala vam na strpljivosti. i e, bez brige sve se ovo prenosi preko interneta, tako da mislite, ako mislite da oni koji su otišli da vas nisu čuli, još uvijek će vas moći poslušati. Eto, hvala vam svima. Thank you e, So the is Ovime je sastanak završen.